Colleagues, may I to take Kolege, zamolio bih vas da zauzmete mjesta. I zamolio bih novinare da nakon prvih minutu dvije napuste dvoranu, a da tada mogu fotografirati kandidata za povjerenika. Dakle, nakon dvije minute zamolit ću vas da nas napustite. Prije nego što izrazimo dobrodošlicu našem gostu, još pokoja napomena. Sve prisutne bih zamolio da ne zauzimaju mjesta koja su značena za nečim drugim imenom i da vam se obavijestim da se može pratiti kroz Jan 4Q1 u toj prostoriji, kroz web streaminga I tijekom samog postupka do sada smo imali prilično burne reakcije, aplauze i slično, tako da bih zamolio da imate na umu da je samo na zastupnicima da plješću ukoliko se za to ukaže potreba. Gospođa Ulskog i ja ćemo supredsjedati ovim saslušanjem u skladu sa našim poslovnikom i prije svega izrazio bih dobrodošlicu kandidatu za povjereniku Vladisu Dombrovskisu na ovo vrlo zanimljivo i važno saslušanje naših dvaju odbora, Ekon i Empol. Kao što znate, ovo je, ovdje je svrha da parlament potrijebi svoje pravo glasa pri izboru novih povjerenika ili kolegija, kada se radi o povjereniku, mi ćemo provjeriti kandidata na temelju opće sposobnosti i posvećenosti Europi, osobne neovisnosti, također da procijenimo znanje o mogućem portfelju, vještine komunikacije, kao i političke prioritete te njihov doprinos općem strateškom programu nove komisije. Također bih vas podsjetio da prije saslušanja kandidat za povjerenika Dombrovski se pismeno odgovorio na jedan pripremni upitnik, a pismeni upitnici su bili raspodijeljeni, dostavljeni zastupnicima na svim jezicima i u skladu sa primjenjivim poslovnikom također smo zaprimili izjavu financijskim interesima, a odbor o pravnim pitanjima je je izjavio da nemaju nikakvih primitbi na tu deklaraciju. Struktura ove rasprave biti će prema uobičajenom principu, prije svega uvodna izjava kandidata za povjerenike, najduže 15 minuta, zatim 15 minuta će imati prilike na kraju na završnu riječ, a između toga 45 pitanja zastupnika e, i to po 3 minute, jedna minuta za pitanje, 2 minute za odgovore. Podsjetio bih zastupnike da te tri minute će se striktno primjenjivati kako bismo svim zastupnicima omogućili da postave svoja pitanja. Također bih ukazao na činjenicu da je prijevod dostupan na 22 jezika, tako da svi govornici mogu koristiti svoje vlastite jezike i zamolio bih da ne govorite prebrzo kako bi se moglo lijepo prevoditi. Dakle, što se tiče suštine, zadaci e, kandidata za povjerenika Dombrovskisa osobito su važni. Konkretno upravljanje ekonomske monetarne unije, dakle učin, veća učinkovitost, konherentnost našeg gospodarskog upravljanja, veća demokratska komponenta i postizanje rasta napretka i socijalne kohezije naporno se radilo na tome da se doprinese zajedničkom programu ekonomske monetarne umije i sljedeći tjedan ćemo započeti s vam revizijom ovog okvira zajedno s vama i drugim odgovornim povjerenicima. Potrebno je identificirati moguću fleksibilnost unutar postojećih pravila kako bi se uspostavila ravnoteža između fleksibilnosti i rasta i potakle investicije strukturne reforme. Zatim moramo započeti sa, sa gospodarskom koordinacijom i definirati plan rada za pozabaviti se sa postojećom asimetrijom što se tiče nadležnosti Europske unije nad monetarnom politikom i nadležnosti za koordinaciju takve politike i konačno moramo snažiti socijalnu dimenziju unutar našeg okvira upravljanja. Parlament je pozvao dakle na jedan europski socijalni pakt po tom pitanju. A sada ću kratko dati riječ e, gospođi Olskog da završi s ovim uvodom. Zahvaljujem se svega nekoliko napomena u ime našeg odbora EMPL za zapošljavanje socijalnog pitanja. To ću učiniti na švedskom svom materinjem jeziku. Dakle, Internet tržište sa slobodnim kretanjem središte za naše europske aktivnosti, a ključno je zajamčiti rast i nova radna mjesta koja su nam u Europi potrebna. No kako bi tržište učinkovito funkcioniralo, Europska unija mora provesti, uvesti e, snažna jamstva kojima će se zaštititi radnike. Dakle, moramo imati snažno zadničko tržište rada koje neće biti raspodijeljeno fragmentirano kako bi se mogla smanjiti prava radnika i također želimo se pobrinuti da ne dođe do socijalnog dumpinga. Također moramo imati učinkovit dijalog između pojedinih partnera, dionika u svim zemljama i kako bismo se uhvatili koštati s ovom krizom, svi partneri moraju biti neovisni i to moramo poštivati. E, imali smo presudu Laval i vidimo da se pojavljuju različite situacije koje pokazuju da postoje uvjeti koji nisu nužno uvijek prihvaćeni na europskoj razini. Možemo vidjeti da je to neprihvatljivo što se tiče slobodnog kretanja radnika, a smatramo i da postoji e, niz odredbi koje se ne provode, a i niz jazova u zakonodavstvu. Mm, gospodin Juncker je to spomenuo u svojoj prezentaciji Europskom parlamentu, govorio je o direktivi o upućivanju radnika, rekao je da se to mora razmotriti prije nego što je u potpunosti možemo provesti. Dakle, moramo zajamčiti, pobrinuti se da ova direktiva zaštiti radnike od socijalnog dumpinga. Također se moramo pobrinuti da postoji socijalni dijalog, što je vrlo važno. Gospodin Dombrovski će biti za to odgovoran. I danas su nam obećanja e, o tome, a svi djenici moraju jamčiti pravilnu provedbu ovog sustava. Dakle, mora postaviti mogućnost pregovaranja i pravo na neke aktivnosti ako ovo ne funkcionira. Europska unija, dakle, ne može stvarati mogućnost državama članicama da se odnose nekonkurentno jedni prema drugima. Sada riječ dajemo gospodinu Dombrovskisu. Dame i gospodo, uvaženi zastupnici, dragi kolege. Najprije dopustite mi da vam zahvalim na mogućnosti da vam se obratim vama koji ste direktno izabrani od strane građana Europe. Ja sam također bio dva puta zastupnik u Europskom parlamentu i zato mi ne morate objašnjavati o važnosti uloge Europskog parlamenta u donošenju odluka u Europskoj uniji i koji će osigurati i svakodnevni dijalog sa građanima Europske unije. Ako budem potvrđen kao potpredsjednik za euro i dijalog, radit ću u vrlo bliskoj suradnji sa Europskim parlamentom. Radit ću na jačanju naših E, političkih inicijativa te na demokratskoj legitimnosti naših prijedloga. Područje kojem je povjereno je euro i socijalni dijalog. Smatram te dužnosti vrlo bitnima. Promicanje rasta u eurozoni, promicanje i otvaranje novih radnih mjesta, osiguranje stabilnosti eura, koordinacija ekonomskih i socijalnih politika kako bi svi građani imali koristi od toga, te e, sudjelovanje socijalnih partnera u donošenju odluka. Uvaženi zastupnici, rođen sam i odrastao sam iza željezne zavjese. 50 godina Latvije je bilo zabranjeno da bude dio Europe. 50 godina zabrinjavana su nam temeljna demokratska prava i slobode. Prije 25 godina napokon je pala željezna zavijesa i time je otvoren put za mirovne i demokratske promjene koje su promijenile naš kontinent. Sama mogućnost da zemlja poput Latvije da se pridruže Europskoj uniji, to je sve pokrenulo demokratske, gospodarske i socijalne promjene. Upravo iz tog razloga čvrsto vjerujem u snagu europske ideje. Vjerujem u europske vrijednosti demokracije, socijalnog tržišnog gospodarstva te jednakih mogućnosti za sve. Samo se zajedno možemo suočiti s izazovima svijeta koji se ubrzano mijenja, s globalizacijom, sa starenjem stanovništva i klimatskim promjenama. Imao sam čast biti predsjednik vlade Latvije u tri uzastopne vlade od ožujka 2009. do siječnja ove godine. Preuzeo sam dužnosti kada je zemlja prolazila kroz najtežu gospodarsku krizu u Europskoj uniji. Naš je prioritet bio ponovno uspostava gospodarskog rasta i otvaranje radnih mjesta, i to što je prije moguće. Zahvaljujući strukturnim reformama i povratku zdravim javnim financijama, Latvija je izašla iz duboke gospodarske i socijalne krize te postala jedno od najbrže rastućih gospodarstava u Europi. Tome su rezultatu pridonijeli ostali važni faktori. Između ostalog, to, su bili, to je bilo korištenje gospodarskih poticaja i to prvenstveno kroz korištenje sredstava Europske unije. Uspostavili smo dodatnu mrežu socijalne sigurnosti kako bismo riješili socijalne posljedice krize. Latvija je uspješno ispunila i kriterije iz Maastrichta i ove godine se pridružila eurozoni svi ovi postupci ne bi bili uspješni bez bliskog dijaloga sa socijalnim partnerima i drugim dionicima o vrlo osjetljivim odlukama gospodarske i socijalne politike. U pripremi za usvajanje u eura za vrijeme krize u eurozoni mislim da smo dokazali svoje povjerenje u budućnost europskog projekta i u budućnost eura i to u vrijeme kada su mnogi drugi sumnjali u budućnost i jednog i drugog bio sam zastupnik u Europskom parlamentu, bio sam član parlamenta u Latviji, bio sam ministar financija u Latviji i glavni ekonomist Latvijske nacionalne banke. Vjerujem da ovo dugogodišnje iskustvo, da zbog tog iskustva dobro poznam način funkcioniranja Europske unije. Imam potrebno iskustvo i mogu pridonijeti provedbi socijalnih, gospodarskih i monetarnih politika. Mogu pridonijeti rješavanju izazova s kojima se suočava ekonomska monetarna unija te očuvanju stabilnosti eura raditi na usklađivanju ekonomskih i fiskalnih politika sa socijalnim politikama i politikama tržišta rada. Ako me Europski parlament potvrdi, radit ću marljivo kako bih postigao usklađenost ciljeva stabilnosti jedinstvene valute i makroekonomskog upravljanja sa socijalnom pravednošću i uključenošću. Uvaženi zastupnici, Europa je uspjela izići iz najgore krize u svojoj povijesti i uspjela je očuvati jedinstvenu valutu. No, europski oporavak je još uvijek i osjetljiv i neravnomjerno raspoređen. Trenutačne prognoze govore o prosječnoj stopi rasta oko 1,5% sljedećih 10 godina. To je cijeli postotni bod manje nego u desetljeću prije krize. Posljedice krize se i dalje osjećaju u našem društvu. Nezaposlenost u eurozoni je i dalje iznad 11%. Nezaposlenost mladih prelazi 20%, a gotovo 16% Evropljana između 15 i 29 godina nisu ni zaposleni, niti se školuju, niti su u programu izobrazbe. Europa si ne može dozvoliti da izgubi cijeli jedan naraštaj. No, svi znamo da ova kriza nam se nije dogodila slučajno. Krenula je iz dugotrajnih slabosti naših gospodarskih struktura. I zbog toga povratak rastu ovisi o našoj sposobnosti da riješimo te slabosti. Suočavamo se s rizikom da nam stanovništvo stari, dug nam je visok, inflacija je niska i zbog svega toga Europa bi mogla ući u razdoblje sporog rasta ili čak stagnacije. Moramo ozbiljno pristupiti tom riziku i vratiti Europu na put održivog rasta. Stoga nam je potrebna koordinirana akcija i to na, na strani potražnje i ponude na nacionalnoj i na europskoj razini ulaganja, rast i stvaranje radnih mjesta, to je trostruki prioritet buduće komisije i mora se brzo pretvoriti u konkretne akcije. Polaznišna točka će biti paket ulaganja do 300 milijardi eura, dodatnih javnih i privatnih ulaganja u sljedeće tri godine, a potpredsjednik za radna mjesta, rast, ulaganje, konkurentnost će sve to koordinirati. Potrebna su nam visoko kvalitetna ulaganja u cilju postizanja gospodarskog rasta i otvaranja radnih mjesta u Europi. To se sve odnosi i na postojeća sredstva iz Europske unije. Sredstva iz europskih strukturnih fondova se moraju mudro ulagati, a inicijative poput jamstva za mlade, koje će biti poduprte sredstvima Europske unije, moraju biti provedene brzo i učinkovito. Kriza je jasno pokazala važne slabosti u prvotnom dizajnu europskog institucionalnog okvira – u proteklih nekoliko godina poduzeti su veliki koraci kako bi se te slabosti riješile. Porezno i gospodarsko upravljanje je ojačano. Uspostavljen je okvir za upravljanje krizom. Osnovana su tijela za financijski nadzor, te ojačana je eksante koordinacija nacionalnih politika. I to sve u okviru e, europskog semestra. Uspostavljeni su snažni zaštitni sustavi i ojačani u proteklih nekoliko godina. Radi se na bankarskoj uniji. Ona je važan preduvjet za zdrav oporavak eurozone. Slabosti bilance banaka ih sprečavaju da ponovno pokrenu pozemljivanje realnom gospodarstvu. Stroga analiza kvalitete imovine i testovi otpornosti bit će ključni za oslobađanje kreditiranja realnom gospodarstvu. Današnja ekonomska i monetarna unija je mnogo snažnija i e, spremnija na financijske i ekonomske šokove, no potrebni su daljni napori kako bi bila konkurentnija i kako bi bila socijalno uključivija. Sada imamo sveobuhvatni ciklus koordinacije politika, to je europski semestar, čiji je cilj uskladiti politike diljem Europske unije. Moramo to iskoristiti što više moguće kako bismo proveli strukturne reforme, no istovremeno pazili na socijalnu i e, dimenziju, dimenziju zapošljavanja. Na primjer, moramo u potpunosti iskoristiti tablicu o pokazateljima za zaposlenost i socijalne pokazatelje. Isto tako moramo primijeniti fleksibilnost koji trenutačno postoji u pravilima u paktu stabilnosti i rastu, no to moramo učiniti na transparentan i ravnomjeran način te osigurati jednako postupanje prema svim zemljama članicama. Gospodarski dijalog se mora u potpunosti iskoristiti kako bi se raspravljalo o temama ekonomskog upravljanja. Poduzeti su veliki koraci kako bi se ojačali temelji eurozone i to ne samo kroz ojačani pakt o stabilnosti i rastu, kroz paket od šest mjera i dvije mjere. Ako me potvrdi ovaj dom, usko ću surađivati sa kandidatom za povjerenikom povjerenika gospodinom Moskovićem i gospođom Tisen kako bismo ponovno analizirali i uskladili te instrumente. Da bismo u tome uspjeli, moramo ojačati stabilnost i vjerodostojnost našeg okvira, te uzeti u obzir posljedice na zapošljavanje i socijalne implikacije naših politika. Istovremeno, radit ćemo na unapređenju provedbi specifičnih preporuka za svaku zemlju članicu. Naše politike bi trebale pomoći evropljanima da iskoriste koristi gospodarskog rasta, da povećaju produktivnost te da održe visoke razine gospodarskog i socijalnog blagostanja. Naše politike bi također trebale smanjiti nejednakost u prihodima i smanjiti siromaštvo. I na kraju dana, ono što je bitno je da naše politike daju opipljive rezultate koji će poboljšati živote naših građana. Uvaženi zastupnici, Cjelokupna vizija i mogućnosti za budući razvoj ekonomske i monetarne unije, dugoročno, srednjeročno i kratkoročno, su jasno izloženi u nacrtu Komisije o istinskoj ekonomskoj i monetarnoj uniji. Kao što je rekao novoizabrani predsjednik, te izvješće četiri predsjednika, te komunikacija Komisije o socijalnoj dimenziji, svi će ti dokumenti biti temelj za naš daljnji rad. Europska unija bi uvijek trebala ciljeti na zajednički razvoj, te uključiti koliko god je moguće sve zemlje članica. Eurozona mora biti otvorena za nove članice, naravno pod uvjetom da se ispune mastrištki kriteriji i to na održiv način. U tom smislu, jako sam zadovoljan da će Litva postati 19. članica eurozone za tri mjeseca. Kako se Europska unija bude razvijala, mora se razvijati na temelju metode zajednice. Moramo vrlo oprezno evaluirati različite opcije, te uzeti u obzir mogućnosti koje imamo u postojećim ugovorima te mogućnosti za eventualnu izmjenu tih ugovora. Uvaženi zastupnici, ako me potvrdite kao potpredsjednika, Raditi ću na uspostavi ravnoteže e, za buduće odobravanje uvjetnih programa potpore za stabilnost zemljama u poteškoćama, ako to bude potrebno. Potpuno sam predan planovima gospodina e, Junkera da u budućnosti svaki program potpore i reformi neće ići samo kroz procjenu porezne održivosti, već i kroz procjenu socijalnog učinka. No, iskreno se nadam da ni jedna od zemalja članica neće morati priseg okrenuti se takvim instrumentima. Trojka je uspostavljena pod e, pritiskom u cilju sprečavanja financijske gospodarske katastrofe, no ona bi trebala biti postepeno zamijenjena sa demokratskijom e, i odgovornijom strukturom. Uvaženi zastupnici, ako me odobri ovaj dom, moj, položaj će biti potpredsjednik za euro i socijalni dijalog. I jedno i drugo je iznimno bitno. Obje strane europske medalje se moraju razvijati na isti način, i dakle i financijski i socijalno. Kroz povijest europske integracije socijalni dijalog je bio ključan za razvoj europskog socijalnog i gospodarskog modela. Potrebna nam je stvarna razmjena mišljenja sa socijalnim partnerima i moramo se koncentrirati na srž. Socijalni dijalog je ključan za provedbu reformi, ključan je da bi te reforme bile održive i učinkovite. On je doista ključan element socijalne dimenzije Europske monetarne unije. Usko ću surađivati sa povjerenicom za zapošljavanje socijalna pitanja vještine i mobilnost rada u cilju jačanja socijalnog dijaloga na razini Europske unije te e, snažnog sudjelovanja socijalnih partnera sa nacionalnih razina. Uloga potpredsjednika za euro i socijalni dijalog je zapravo izraz želje novoizabranog predsjednika da ekonomske i socijalna pitanja budu jednako važna te da se naglasi uloga socijalnog dijaloga. To se ne može učiniti bez aktivnog sudjelovanja Europskog parlamenta. Nadam se vašoj podršci u provođenju ovog ambicioznog programa ekonomskih i socijalnih politika i hvala vam na pozornosti. Mr. Dombrovski. Zahvaljujem gospodine Dombrovski. sada ćemo započeti sa prvim krugom govornika. Burhard Balz, koordinator EPP-a u odboru Ekon. Gospodin Dobrovski, vrlo je lijepo što vas opet vidimo u našem odboru sa Latvijom, sa vašom politikom reformom smo postigli značajne uspjehe pa je sada zemlja sposobna za eh, eurozonu. Vi ste tome mnogo doprinijeli. U nekoliko godina se Latvija eh, se iz jedne eh, zemlje u krizi pretvorila u zemlju gospodarskog oporavka. Ima mnogo bolju situaciju na tržištu rada Naravno, očekujemo da ćete takav rad nastaviti i za, na, u svojoj dužnosti za euro i socijalni dijalog. E, to kako se može dalje ojačati naš e, okvir za e, monetarnu suradnju i koje, koju ulogu vidite za sebe u tom razvoju? Poštovani gospodine Balt, zahvaljujem na ovom pitanju. Što se tiče daljnjeg gospodarskog razvoja Europske unije i Europske monetarne unije, vjerujem da se sada polako krećemo iz fiskalne prilagodbe koja ne svugdje, ne u potpunosti, ali je pretežno provedena u fazu gdje se moramo pobrinuti za održiv gospodarski rast. I kroz to moramo razmotriti cijeli niz čimbenika, e, vjerojatno tri glavna smjera. Jedan je strukturne reforme kako bi se osnažilo konkurentnost Europske unije i njenih država članica, E, dakle, osnaženje unutarnjeg tržišta Europske unije, osobito područjima poput uslužnih djelatnosti, energetike, digitalnog jedinstvenog tržišta, zatim danje ulaganje u inovacije, u znanje. Naime, istraživanje i inovacije su neke su neka područja gdje druga napredna gospodarstva više ulažu nego mi. Nadalje smanjiti birokraciju za male i srednje poduzetnike. Znamo da će ova komisija uh, unutar programa Refit nastaviti raditi i na tome. I spomenuo sam jedan od ključnih prioriteta komisije, to je investicija i ambiciozni uh, investicijski paket od 300 milijardi eura za sljedeće tri godine. I nadalje moramo osnažiti pouzdanje naših građana, ali isto tako i onu potražnju unutar gospodarstva, zbog toga što su sve te stvari međusobno povezane. Financijska stabilnost, ulaganja, potražnja i ukoliko se pozabavimo sa sva tri aspekta, moći ćemo se pobrinuti da dođe do gospodarskog rasta. Hvala vam. E, riječ dajem Ferreri u ime sid koordinatorica odbora ICON. Hvala vam, govorit ću na engleskom. Gospodine Dombrovskis, znate da je eurozona, osobito južne članice, su u neviđene krizi iz kojih se ne mogu izvući same. U trenutnom kontekstu recesije, deflacije i vrlo visoke nezaposlenosti. A to je posljedica nekolicine više godina slijepe štednje, a vi kao premijer Latvije ste sami to provodili u vlastite zemlje, iako na prilično drugačiji način i u boljem kontekstu kako nas možete uvjeriti da ste se vi uspjeli promijeniti i da ste danas e, pravi zagovornik promjene, gospodarske promjene koju običava predsjednik Juncker. Nadalje, kakve konkretne obveze ste spremni preuzeti za budućnost, koji će nam pokazati da ukoliko vas potvrdimo da se nećete vratiti ponovno nazad svom stavu štednje. I kako tumačite eh, razdijabu konferen... na nadležnosti između vas i kandidata gospodina Moskovićija? Gospođo eh, gospođa Ferreira, hvala na pitanju, odnosno tri pitanja ako sam dobro izbrojao. Dakle, bit ću kratak u sva tri odgovora. Što se tiče općeg eh, smjera rada komisije i ono čemu je posvećena. Već sam u svom uvodnom govoru pokušao to spomenuti i u potpunosti potpisujem e, pristup predsjednika Junkera utoliko što moramo snažiti socijalnu dimenziju Europske ekonomske monetarne unije i baviti se financijskim i gospodarskim politikama i u potpunosti uzeti u obzir posljedice socijalne i posljedice na tržište rada. Dakle, u potpunosti sam spreman raditi e, prema tim načelima i to vidim kao svoj zadatak i na taj način planiram dakle, raditi u vrlo bliskoj suradnji e, i sa e, kandidatom Moskovićem i kandidatkinjom Tisen kako bismo gospodarski, gospodarska i socijalna pitanja stavili u blisku koordinaciju. Što se tiče načina rada, Znamo da je to nov prijedlog predsjednika Junkera, dakle da se predsjednicima da jedna uloga koordinatora, no jasno je da je ovo rad cjelokupnog kolegija, dakle to nije svojevrsna struktura podčinjenih i nadčinjenih i o tome smo i razgovarali sa kandidatom Moskovićem. Dakle, vjerujem da smo da ćemo u potpunosti uspjeti pronaći zajednički način rada i da to nikako neće značiti da se e, smanju ovlasti određenih povjerenika. Uloga potpredsjednika je zapravo koordinacija gospodarskih i socijalnih aspekata i pobrinuti se da idu ruku pod ruku. Hvala vam u ime ICR-a Case Winburn. Zahvaljujem, dobrodošli gospodin Dombrovski. U vašem životopisu vidimo da ste vrlo kvalificirani za položaj za koje vas slušamo i raspravljamo s vama i kao osoba zadužena za euro i socijalni dijalog, imat ćete vrlo širok mandat, tako da je moje pitanje široko. Kao predstavnik na mnogim međunarodnim forumima, Međunarodnom monetarnom fondu i slično, što ćete pokušati prenijeti svojim međunarodnim pandanima što se tiče vaših prioriteta u srednjoročnom i dugoročnom planu. Hvala vam na tom pitanju. Što se tiče sudjelovanja u međunarodnim forumima, primjerice Odbor za financijsku stabilnost ili Međunarodnom monetarnom fondu, postoji cijeli niz pitanja koje Europska unija istakla kao prioritete u smislu globalnog gospodarskog upravljanja i mogu vam dati neke primjere, recimo borba protiv poreznih utočišta i izbjegavanja plaćanja poreza. Dakle, to je nešto što bismo snažno trebali naglasiti svojim međunarodnim partnerima. I znamo da se mnogo raspravlja o e, reformi upravljanja Međunarodnim monetarnim fondom vjerujem da sa strane Europske unije također moramo snažno uskladiti stavove pojedinih država članica koje su zastupljene u Međunarodnom monetarnom fondu, jer u krajnjoj liniji e, države članice Europske unije sjede u upravnom odboru A što se tiče odbora za financijsku stabilnost, vjerujem da je jedan od važnih zadataka pred nama usredotočiti se na zakonodavni, zakonodavni rad. Dakle, pojedine zemlje, pojedine regije često zauzimaju pristup gdje stvaraju zakonodavstvo koje ima van teritorijalnu primjenu, dakle primjenu van njihovih vlastitih granica. I na taj način može doći do preklapanja i nekih nedosljednosti. Dakle, ono što mi moramo učiniti je pobrinuti se da postoje jasna načela o tome kako se provodi gospodarsko upravljanje, kako pojedine regije, pojedine zemlje ne bi to pokušalo učiniti na način e, da dođu do sukoba. Hvala vam u ime kluba Alde Silvi Hvala lijepa predsjedniče, hvala povjedniče. Hvala vam što ste spomenuli e, cilj borbe protiv siromaštva. To je vrlo dobro, to nismo čuli u posljednjih nekoliko godina. Ali konkretno, vrlo konkretno, objasnite mi kako ćete raditi sa Pjerom Moskovićem. Ja to nisam shvatila, nisam. Morate donijeti odluke i to zajedničke e, za implementaciju propisa, a imate različite politike kako ćete raditi u timu, volimo timove koji surađuju, ali koja će biti orijentacija? Hoćete, e, hoćete li e, zemlje koje se ne drže propisa, hoćete li ih kazniti kod investicija? A što se tiče vanjske politike e, eurozone, kako će se to odvijati na međunarodnim forumima, možete li nam o tome nešto više reći? Hvala lijepa, hvala na ovome, pitanju. Još jednom vidim da tu postoji nekoliko pitanja. Što se tiče e, suradnje sa e, povjerenikom e, Moskovićem, kao što sam već rekao, a što je i kandidat za povjerenika Mosković rekao nekoliko puta mi smo spremni i sposobni smo da nađemo u uskoj suradnji. Sasvim jasno da komisija, e, da se ona sastoji od e, povjerenika i predsjednika iz e, raznih područja. Međutim, komisija mora raditi kao tim. Stoga moramo zaboraviti naše razlike i ne spadujemo i raditi prema zajedničkom e, cilju. Tako ću surađivati sa e, povjernikom Moskovićem. O tome se slažemo. Što se tiče vanjskog predstavljanja Europske unije, kao što ste rekli, e, Juncker, predsjednik Juncker ima zadaću da pripremi pragmatične aranžmane za vanjsko predstavljanje E, mora dati smjernice. E, povjernik koji je za to zadužen ili povjernici koji su za to zaduženi moraju e, raditi na vanjskom predstavljanju Europske unije. Već smo o tome razgovarali sa o tom aspektu sa povjerenikom Moskovićem i složili smo se o širokim načelima. Kabinete radi na tome da pripremite ta pragmatična rješenja i, i da to predstavi u prvim tjednima mandata e, predsjednika Junkera. Hvala lijepa. Hvala. Sada za GUE Miguel Diegas ima riječ. Olhando para a história do euro dos últimos 14, 15 anos, verificamos que dos 28 povijest Europe u posljednjih 15 godina. 23 e, e, članice su kršile pravila e, makroekonomske neravnoteže postoje. Makroekonomske obvezne države članica su takove da e, zemlje e, izvan europske unije brže rastu nego zemlje eurozone. Mm, e, međunarodne usporedbe pokazuju da u našem dijelu je rast tri puta manji nego u drugim dijelovima svijeta. Kako komentirate ovaj, ovu situaciju? ova pravila koja gura zemlje dalje od stvarnosti, kako možemo svjež e, drugčije gledati na ulogu vlada. U prvom redu u prvom redu što se tiče zemalja koje imaju prekomjerni deficit E, niz, e, broj tih zemalja se značajno e, smanjio od, pa se ta proračunska situacija znatno poboljšala nego što ona bila prije tri do četiri godine. Ali rekli ste s pravom da neke druga gospodarstva se brže oporavljaju nego Europska unija, pa moramo zaista pogledati naše politike, i pogledati koji su razlozi tome. Mogu vam dati jedan primjer o investicijama. E, između 2009. i 2008. E, investicije u opremu i u SAD-u i u Europskoj uniji su pale za 19%. Počeli smo od e, slične e, startne točke 2013. kad to usporedimo sa 2009. E, investicije u SAD su porasle za 34%, u Europskoj uniji za 3%. Vidimo, ako se želimo vratiti ekonomskom rastu, moramo poticati investicije i stimulirati potražnju. Financijska stabilnost je preduvjet za ekonomski rast, ali to nije dovoljno. Trebamo učiniti više. I upravo će na tome raditi naša komisija, na to će se usredotočiti. Što se tiče pitanja upravljanja u zemljama eh, izvan eurozone, eh, vi znate da europski semestar makroekonomski eh, disbalansni procesi ili postupci e, zbog prekomjernog deficita, oni su jednaki za sve države članice. Mi ćemo s vremenom nadići ove razlike u makroekonomskom upravljanju u Europskoj uniji. Hvala lijepa. Sada za zelene Van Giegel. E, kolega Dombrovski, hvala lijepo, veseli me da ste toliko govorili o socijalnom pitanju, socijalnom aspektu i socijalnoj tržišnoj ekonomiji. Konkretno pitanje, e, u posljednjih nekoliko godina smo vidjeli propadanje demokratskih prava u Europi zbog trojke, zbog e, raznih financijskih mjera, E, zbog rada euro skupine i tako dalje. Sve te institucije nisu transparentne i to ni prema nama, Europskom e, parlamentu. Vi ste nešto rekli o trojki, ali htio bih znati konkretno koje biste mjere željeli vidjeti da se u sve ove institucije dovede transparentnost i demokratska odgovornost. Također bih htio saznati, to je drugo pitanje, jeste li spremni da se tu e, dođe do međuinstitucijskog e, sporazuma između parlamenta i takozvanih e, institucija koje smo ustanovili mi. Hvala lijepa gospodine Gigold. U prvom redu demokratska legitimnost trojke. Ja sam već rekao, prvi korak koji treba poduzeti to je kada predlažemo i dajemo savjete o politikama za programske zemlje, ne smijemo raditi samo fiskalnu ocjenu, već i socijalnu ocjenu e, i ocjenu fiskalnog utjecaja moramo vidjeti kako to utječe na socijalne indikatore, kako to utječe na zaposlenost. To je prvi korak. A drugi korak, trebamo uvesti više odgovornosti. To je nešto o čemu ću razgovarati sa dionicima u europskom i sa Europskim parlamentom. Kako možemo unijeti više odgovornosti? To je jasna obveza predsjednika e, Junkera, a ja se potpuno slažem e, s tom njegovom opredjelonošću. E, što se tiče donošenja odluka u eurozoni, za komisiju je vrlo teško razgovarati o internoj organizaciji rada drugih institucija Europske unije. recimo vijeća, ali kao opće pravilo, nešto što sam već rekao, jasno je da moramo nastojati da se Evropska unija e, razvija jednako u svih, svim državama članicama. E, naročito kad se tiče eura, što se tiče širih makroekonomskih pitanja, pitanja unutarnjeg tržišta, Time se mora baviti e, ECOFIN. Um, Biće će i follow up e, za treće pitanje. Nemamo više vremena za ovo međuinstitucijsko pitanje. Patrick O'Flynn, gospodini Dombrovskis, e, često spominjete jačanje ekonomskog upravljanja u eurozoni E, monetarna unija mora postati kohezivnija, mora postojati više konvergencije, moramo jačati euro. Imate popis zahtjeva za nacionalne vlade kako bi euro bolje funkcionirao. E, to je vrlo e, u skladu sa agendom gospodina Dragija. Možemo li dobiti neka detalja o politici konvergencije? a a da ona ne podrije e, nacionalnu suverenost. Mm, što e, je nepodnošljivo za vas? E, ako recimo rušenje eura i vraćanje na stare nacionalne valute, ako gledamo kako se ponaša euro danas, da li bi ta alternativa bila bolja za demokraciju i za ekonomsku performansu u mnogim zemljama eurozone. Je li to dosta, bilo je dosta pitanja. Što se tiče vašeg prvog pitanja politike konvergencije i e, upravljanja u eurozoni, to radimo prvenstveno kroz europski semestar kada pripremamo glavne smjernice razvoja Europske unije za 12 do 18 mjeseci. Na osnovi toga komisija priprema e, specifične preporuke za zemlje, za zemlje članica. To je osnovni način e, kako e, to upravljanje funkcionira. Naravno da je to vrlo složena zadaća i ona uključuje mnoge druge aspekte ne dijelim vaše mišljenje o koristima rušenja eura kidanja eura. Mislim da je euro ogroman uspjeh usprkos prijašnjoj krizi. Zaista, na primjer, Latvija je imala financijsku i ekonomsku krizu 2008. i 2009. bez eura, nije imala euro. I neke druge zemlje izvan e, eurozone su također imale krizu. Ako pogledate euro kao valutu, kao valuta, euro vrlo dobro funkcionira. E, e, devizni tečaj e, je vrlo stabilan. E, također se svjetska trgovina velik dio odvija u euru. Financijski i ekonomski problemi u nekim zemljama e, eurozone ne smijemo uvijek kriviti euro za to. Hvala lijepa. Za nonaskrim E, ne za neopravljenje 12 e, e, godina nakon stvaranja eura vidimo divergencije u zemljama eurozone. Nijedna evropska, nijedna monetarna unija nije dugo preživjela. Međutim, tu trebamo jedan program spašavanja E, Francuska koja je druga e, gospodarstvo po veličini u e, eurozoni. 60 milijuna eura imamo deficit u našem državnom proračunu. A to utječe na našu ekonomsku konkurentnost. U vaš vašoj zemlji ste imali pad plaća za 20%. Moje pitanja su jednostavna. E, ako imamo nove šokove u bankarskom sustavu, kako smo vidjeli 2008. kako ćete se suočiti s tom e, krizom, a da ne žrtvujete socijalnu zaštitu e, građana? kako ćete se suočiti sa gnjevnim građanima, kakav će, kakav će biti vaš socijalni dijalog. Kao što sam već rekao u uvodnim primjedbama, e, Evropska unija i eurozona su nedavno prošle kroz najdublju krizu u svojoj povijesti, ali i Evropska unija i eurozona su se dobro nosile s tom krizom. Izašle su iz krize jače nego što e, su bile. E, mnogi mnoge poviznice koje su nedostajale ili slabosti prvotnih struktura, e, to se riješilo sada, pa vidimo da su politike koje su primjenjivane, da su one donijele ploda i vratile gospodarsku stabilnost i ekonomski rast. Ove godine eurozona se vraća gospodarskom rastu, a sljedeće godinu prema nizu prognoza sve zemlje članice će imati pozitivan rast. Naravno ima još mnogo teških problema kojima se moramo baviti u eurozoni. Mislim međutim da smo sada jači i da se e, moramo protiv tih teškoća boriti zajedno i tu smo jači nego ako se borimo pojedinačno. Pa se ne slažem e, sa e, vašim mišljenjem o, smjeru eurozone. Hvala lijepa. A sada počinjemo drugu rundu pitanja. A, David Kazam iz, od Pučana. povjereniče. Znam vas već dugo godina, surađivali smo u ovom parlamentu i znam da ste e, vrlo kompetentna osoba. političar ste koji je vjeran europskim vrijednostima, a znam vas i kao osobu s kojom je lako raditi. Ranije ste spomenuli da će gospodin Juncker razmatrati mogućnost da se trojka zamijeni novom strukturom koja će se temeljiti na europskim institucijama i koja će biti odgovorna Europskom parlamentu. Rekao je također da će nove reforme biti više usmjerene na socijalnu politiku te da, će, te da ćete više uključiti socijalne partnere. Na koji način to planirate učiniti i planirate li provoditi javne rasprave te koja su sredstva za ocjenu socijalnog učinka koji biste vi predložili? Uh, uh, uh, Hvala vam gospodine Kasa. To su zapravo bila dva pitanja. Prvo pitanje je bilo o o novom režimu trojke. Zapravo ovdje je riječ da se trojka uspostavi u okviru metode zajednice, to jest u okviru, u institucionalnom okviru kojeg imamo. budući predsjednik komisije se slaže s tom idejom i mislim da planira organizirati e, čitav niz režima koji su uspostavljeni za vrijeme krize i uskladiti ih sa metodom zajednice. No, da bismo to mogli učiniti potrebna nam je promjena ugovora. Za vrijeme krize morali smo reagirati odmah. I u tom trenutku Europska unija se nije mogla posvetiti promjenama ugovora kako bi uključila sve aspekte novo uspostavljenih režima, jer naravno u trenutku krize morate reagirati hitno. Tako da je to sve učinjeno na međuvladin način. No naš e, cilj je da nove režime uspostavimo na metodu, na temelju metode zajednice. Drugo pitanje koje se e, odnosi na uključivanje socijalnih partnera u ekonomsko upravljanje. U proteklih nekoliko tjedana sam se sastao e, sa dionicima kako bismo imali prvu razmjenu ideja i mogu reći da postoji prostor da se socijalni partneri uključe u postupak europskog semestra. I to za socijalne partnere koji su na europskoj razini. No o tome ćemo još razgovarati sa socijalnim partnerima. Oni bi se mogli uključiti u pripremu godišnjeg pregleda rasta, a socijalni partneri na nacionalnoj razini se mogu uključiti u e, pripremi e, specifičnih preporuka za e, zemlje članice. Dakle, tu bi oni trebali surađivati. A sada Peter Zimon iz e, Socijaliste demokrata. Ja, Gospodine Dombrovskis, u ovoj krizmi smo vidjeli da u sve e, zemlje koje su bile pod nadzorom trojkom, da su im morale e, provesti politiku štednje koje je do, dovelo do strašnih socijalnih posljedica i nezaposlenosti. E, molim da nam razjasnite sljedeća pitanja. Da li dijeljete mišljenje da politika štednje i strukturna politika da je o, koju je nametnula trojka prouzrokovala e, katastrofalne socijalne posljedice? E, molim vas za jasan odgovor e, koje, nam ne ostavlja sumnje da ili ne. Drugo pitanje, koji će utjecaj imati ovaj, ova ocjena na e, ono što, smo, pitanja koje smo postavili o socijalnim posljedicama mjera štednje? Ovo je također vrlo složeno pitanje. Što se tiče rješavanja financijske i gospodarske krize, nema nikakve sumnje da je ta kriza izazvala i ozbiljne socijalne probleme, te povećala broj nezaposlenih. Mislim da postoji prostor za raspravu o uzrocima i posljedicama. Znate da su mjere štednje zapravo bile posljedica krize. Nije da je gospodarska situacija bila odlična, da su zemlje imale pristupe tržištima i tako dalje i onda smo od, odjednom krenuli u fiskalne prilagodbe. Ne, Zemlje su imale velike makroekonomske neravnoteže, uključujući i moju zemlju, Latviju. Bili smo e, izbačeni iz financijskih tržišta i morali smo reagirati na tu situaciju i to vrlo brzo. Naravno, uvijek se mogu dovoditi u e, pitanja odluke koje su se usvajale za vrijeme krize. Čak i one u Latviji. Jesu li te odluke bile dobre? I ako gledamo unatrag, možemo jasno vidjeti gdje smo napravili pogreške. A sada moramo vidjeti na koji način riješiti te pogreške kako bismo izbjegli budući krizni scenarij. Već sam rekao u svojoj uvodnoj izjavi da se bojim da ćemo ući u razdoblje sporog rasta ili čak stagnacije, zato što moramo se vratiti održivom rastu. Hvala, a sad u ime konzervativaca i reformista gospodin Robert Zile. Mikro. Mikrofons. You can change seat, yes, change the other micro. Neapstrīdam valdam Broskijus esat ienesis Eh, Latvijas sabiedrībā politikā. Gospodine Dombrovskis. Imam pitanje o vašim planovima za socijalni dijalog. Te pitanje o socijalnom dumpingu, koje je fenomen koji se sve više pojavljuje. Određeni segmenti tržišta u Europskoj uniji još uvijek nisu otvoreni i ljudi šute o tome. Kako je moguće da Europska unija nema osiguran sustav kako bi ljudi dobivali, e, plaćali iste iznose za iste usluge? Da li planirate reviziju direktive o uslugama ili planirate li neke promjene? koje bi omogućile da imamo barem jedinstveno europsko tržište usluga ili ćete dopustiti da se nastavi ova socijalna fragmentacija? Da. Što se tiče pitanja o socijalnom dumpingu, ako govorimo o tome da moramo ako govorimo o tome kako ojačati socijalni dijalog, imamo čitav niz prioriteta u okviru europskog semestra. Možemo pogledati i na koji način zemlje članice mogu riješiti taj problem. A da odgovorim na vaše konkretno pitanje. Što se tiče unutarnjeg tržišta o tržišta usluga, to je, jedno, to je jedno od područja koje sam spomenuo u svojoj uvodnoj izjavi. Govorimo o e, uslugama, o energetici, o digitalnom jedinstvenom tržištu. Sve su ta područja koja moramo ojačati. I buduća komisija naravno planira raditi na tim područjima. Što se tiče direktive o upućivanju radnika te socijalnom dumpingu, taj fenomen se prečesto pojavljuje u, tom kontekstu i komisija planira revidirati tu direktivu kako bismo riješili problem socijalnog dumpinga. Na primjer, kako tumačiti pravila o minimalnim plaćama Postoji čitav niz mogućnosti na kojima se može e, raditi. Jedna od mogućnosti je da usvojimo novu direktivu o provedbi direktive o upućivanju radnika na radu inozemstvo. I na taj način zemlje bi morale provesti direktivu, a komisija bi pratila e, provedbu. A sada gospodin Ojcen, gospođa Ojcen. Hvala vam. Evo, e, ovdje sam točno pred vama. Imam dva pitanja za vas. Gospodin Dragi je u svojem govoru odboru Ekon 22. rujna rekao da nijedna monetarna politika neće pomoći bez strogih fiskalnih politika i hrabrih strukturnih reformi. Slažete li se sa tom izjavom? Iako da, kakvo je vaše mišljenje o monetarnom popuštanju? I drugo pitanje se odnosi na europski semestar u vašem nedavnom odgovoru, u vašim odgovorima ste rekli da biste htjeli povećati vlasništvo na nacionalnoj razini. Mislim da je to vrlo teško, zato što kada smo imali sastanak sa ostalim parlamentima upravo na temu europskog semestra, e, brojne zemlje nisu uopće prisustvovale sastanku, na primjer Njemačka ili Grčka, nisu bile ovdje. Stoga koji su vaši konkretni planovi Okay, uh, thank you for this question. Uh, first on uh, the role... Hvala vam na pitanju. Najprije o ulozi Europske središnje banke i što može monetarna politika učiniti, što može učiniti monetarna, a što fiskalna politika. Naravno, potrebne su nam vrlo razumne politike, i fiskalne i monetarne. I ne možemo imati samo jednu od tih, od te dvije politike. To znači da različite grane donošenja e, odluka na razini Europske unije i nacionalnoj razini moraju se uključiti. Što se tiče monetarnog popuštanja, ono što Europska središnja banka sada radi, dakle ima vrlo prilagođevanu e, monetarnu politiku, kamatne stope su rekordno niske, Radi se na izravnim monetarnim transakcijama i uspostavi tih programa. Ponekad monetarno popuštanje znači i ograničeno i bezuvjetno rješavanje. No, u ovom slučaju neće biti neograničeno. Prošli tjedan Europska središnja banka je najavila kupovinu sekuritiziranih sekuritizirane imovine kako bi pomogla bankama da riješe probleme sa svojim bilancama. Što se tiče nacionalne razine, mislim da moramo definirati okvir i dati zemljama članicama više vremena i socijalnim partnerima, dati im e, savjet o dubinskoj analizi te e, mogućnost da sudjeluju u pripremi specifičnih preporuka za zemlje. Hvala vam, a sada Paloma Lopez u ime Ujedinjene ljevice. Hvala vam. Gospodin Dobrovskis, vaša zemlja je jedna zemlja s najvećom nejednakošću u Europi, a stope nezaposlenosti su otjerale mnoge vaše građane u imigraciju. I to je i rezultat vaših e, politika štednje. Vi pokazujete volju da se demokratiziraju mehanizmi kontrole Europske unije, te da se provede ocjena socijalnih učinaka. No, na što mislite kad govorite o produbljivanju strukturnih reformi i poreznih, porezne odgovornosti? Imam nekoliko pitanja. Kako ćete potaknuti socijalni, socijalni dijalog kojeg je ova komisija prekinula? Nije dovoljno da sindikati dolaze na pregovore, treba ispuniti i njihove zahtjeve. Zatim, Europa treba ulaganja. 300 milijardi eura, je li to e, nešto novo ili je to samo preraspodjela postojećih fondova? I treće, kako ćete osigurati da reforma paketa od šest mjera uključi kao prioritet socijalnu konvergenciju eurozone? I to pred ciljevima koje smo do sada čuli. Hvala vam. Well, uh, uh, Evo još jednom tri pitanja u jednom. Najprije o prioritetima. Mogu još jednom naglasiti da ono što komisija smatra prioritetom jest potaknuti gospodarski rast i otvaranje radnih mjesta i to kroz dodatna ulaganja. I 300 milijardi eura, dakle to su e, javna i privatna sredstva, no to nije preraspodjela postojećih sredstava. To nije namjera komisije. Komisija će dati ambiciozni prijedlog koji će imati stvaran učinak na rast i na otvaranje radnih mjesta. U Europskoj uniji smo manje više dovršili sa fiskalnom prilagodbom i sada se moramo koncentrirati na stranu potražnje našeg gospodarstva. Naravno, to znači povećati e, plaće u skladu sa produktivnosti, naravno, jer to znači da onda nećemo izgubiti na konkurentnosti. Zatim moramo promijeniti porezne sustave, e, maknuti porezno opterećenje sa rada na kapital, na imovinu, na okolišne poreze i ostala područja koja neće štetiti radnim mjestima. A što se tiče revizije paketa od šest mjera i paketa od dvije mjere, jedna od opcija kako ćemo osigurati veću socijalnu konvergenciju jest tako da ćemo uzeti u obzir socijalne indikatore i indikatore vezane uz zaposlenost koji trenutačno služe samo kao pomoćni pokazatelji, nisu glavni, a sada će biti među glavnima. Hvala vam, a sada sljedeća je gospođa Ždanoka iz Zelenih. Ja, tri e, nas tri jau ja jums jautājums par e, trijotnes pārveidošanu. Barem je troje kolega postavilo pitanje o trojki. te na koji način gospodin Juncker planira promijeniti taj režim. Potrebno je poduzeti barem tri koraka. Vi imate iskustva u tom području, zato što vlada koju ste vi vodili je usvojila drastično smanjenje javne potrošnje, e, smanjili ste plaće i mirovine kako biste ispunili sve uvjete. Možda nam možete objasniti je li to doista bila e, želja Europske unije ili je to bila e, vaša odluka da jednostavno sve to izvedete preko leđa građana? Hvala vam na tom pitanju, gospođo Ždanuka. Što se tiče uloge trojke. Prvi korak kojeg moramo poduzeti, kratkoročno, kako bismo pomogli tom programu, je da bilo koju, bilo koju politiku da usvojimo, da ne smijemo se koncentrirati samo na fiskalnu prilagodbu, već da moramo provesti i, soci, i ocjenu socijalnog učinka. Komisija će naravno u tome sudjelovati, budući da ćemo raditi na pripremi novog zakonodavstva i vidjet ćemo na koji način će se novi prijedlozi uklopiti u taj plan. Vidjet ćemo i na koji način Europske aranžmani to mogu uključiti na dakle, jednoj ad hoc osnovi. Iz osobnog iskustva mogu reći da kad sam ja bio premijer, donosio sam sam odluke, nitko mi ih nije diktirao izvana. No znamo da je strategija za uh, rješavanje krize uključivala i gospodarske poticaje, gospodarsku stabilizaciju, korištenje sredstava Europske unije, jačanje izvoza. I treći element koji nam je omogućio ovakav napredak bilo je mm, uspostava socijalne mreže kojom smo uspjeli zaštititi najranjivije skupine. hvala vam. A sljedeći je gospodin Wolf u ime FTD-a. Hvala vam što ste došli na ovo saslušanje. Pripremio sam jedno drugo pitanje, ali e, zanima me zapravo vaša veza sa gospodinom Voskovićem i Hilom. Svi vi ste rekli da je Evropska unija iznimno uspješna priča da je izašla iz krize i da je sada jače. Stvarno sam razočaran i ovdje u ovoj prostoriji sjede osobe koji je smatrao da je spašavanje eura žrtvovalo e, milijune života, milijune ušteđevina. 44% je stopa nezaposlenosti u nekim zemljama. E, ovdje ne govorimo o spašavanju eura, moramo spasiti Europu, a spašavanje Europe znači integracija, politika, e, iskorjenjivanje siromaštva, a znači i političku volju da e, ravnomjernije rasporedimo bogatstvo između sjevera i juga ili siromašnih bogatih zemalja. Zar ne vidite spašavanje eura znači da nacionalna neovisnost će izgubiti svoje demokratske vrijednosti na neprihvatljiv način. Well, uh... uh Gospodine Valf, prije svega rekao bih da ne dijelim u potpunosti vašu analizu. E, što se tiče uloge eura u gospodarstvu Europske unije. E, naravno, pojedine zemlje su zauzele različite pristupe, neke su ostale van eurozone, no ponovno ovdje mogu ukazati na iskustvo svoje vlastite zemlje. 2008. 2009. prolazili smo kroz vrlo duboku gospodarsku i financijsku krizu, a nismo koristili euro. Niz drugih zemalja koje prolazi kroz duboke krize također ne koristi euro. Dakle, euro vjerojatno nije glavna stvar koju možemo okriviti. Ukoliko se suočavamo sa financijskim i gospodarskim krizama u kontekstu globalne financijske i gospodarske krize, a nadam se da euro barem tu krizu nije stvorio, tada one zemlje koje su imale određene slabosti, ekonomske neravnoteže, na njih je utjecala ta kriza i stvorenje jedan okvir kako se tim zemljama može pomoći. Možda ne savršen okvir, nitko to ne tvrdi. No svejedno postoji okvir o tome kako se pozabaviti s krizom, kako pomoći zemljama u poteškoćama i ono na čemu moramo raditi je kako poboljšati taj okvir, kako se pobrinuti da on može uzeti u obzir ne samo fiskalne ili financijske, eh, već i one socijalne dimenzije. I mnoge izazove s kojima se hvatimo u koštac možemo riješiti samo ako ćemo raditi zajednički. Hvala vam. Sljedeći govornik Satirios plus. Gospodine Dombrovski, što se tiče socijalnog dijaloga, Europska unija govori memorandumu i paktu o stabilnosti koji će biti provedeni bez obzira na neke druge čimbenike. Europska unija dakle već govori o ograničavanju prava na štrajk, kao što je rekao gospodin Monti, ili u Grčkoj gdje trojka govori da vlade poslodavci će sudjelovati u tome, u toj odluci da li će doći do štrajka ili ne. Dakle, taj socijalni dijalog, čemu on u krajnjoj liniji služi? Jer čini se da samo ograničava prava radnika. Nastavit ću na engleskom. Što se tiče e, pakta o stabilnosti i rastu postoji jasna posvećenost predsjednika Junkera i nove komisije da upotrijebe ili da najbolje moguće upotrijebe fleksibilnost unutar postojećeg pakta o stabilnosti i rastu. A to je nešto što jasno namjeravamo učiniti i postoje mogućnosti da se to upotrijebi ex ante i ex post i u preventivnom i u korektivnom mehanizmu, odnosno stupu i ono što mi moramo učiniti je zapravo jednostavno provesti tu moguću fleksibilnost. A što se tiče prava na štrajk i na djelovanje radnika, nitko ne dovodi u pitanje to pravo i jasno je da je to sastavni dio europskog socijalnog modela i trebalo bi i dalje ostati tako. Hvala. Zahvaljujem eh, Krišijani Skarinšu i EPP-a. U siječnju ove godine Latvija je pristupila eurozoni i možemo očekivati da će kroz nekoliko mjeseci i Litva pristupiti eurozoni. Istodobno, mnogo se čuje o tome da uz pristupanje eurozoni u nadolazećih nekoliko godina da morati izbjegavati daljnje proširenje. Dva pitanja. Prije svega, kakva je vaša procjena e, pristupanja e, Latvije i na dolazećeg pristupanja Litve eurozoni, a drugo, smatrate li vi da bi proširenje eurozone trebalo biti zaustavljeno ili ne i zbog čega? Hvala vam na tom pitanju, gospodine Karinš. Što se tiče pristupa Litve je istu analizu je moguće zapravo primijeniti i na Litvu i na Latviju. Ja smatram da države članice Europske unije sa svojim valutama koje su jednako bile povezane sa eurom, što je bio slučaj u Litvi i Latviji, da za njih vrijedi pristupiti eurozon, jer se time osigurava sigurnost pristupanja velikoj valuti, a znamo da uvijek postoje neki e, troškovi što se tiče kamatnih stopa i ulaganja stranih investitora. Tako da moramo razmotriti primjerice geopolitičku situaciju, agresiju Rusije na Ukrajinu i agresivan pristup drugim, prema drugim susjednim zemljama, pokazuje se da bi bliža suradnja unutar Europske unije bila u interesu svih zemalja. A što se tiče daljnjeg proširenja eurozone, eurozona mora ostati otvorena. Svakako mora nastaviti širiti se i mogu reći da trenutno se ne očekuju daljnja pristupanja. Čim se pojave druge države članice zainteresirane, procijenit ćemo situaciju u tim zemljama. Zahvaljujem Renata Soru u ime socijalista demokrata sljedećima riječ. Eh, Hvala. Gospodine kandidatu za povjerenika, prije sam vas slušao, koristili ste sve pravilne riječi, e, govorili ste o tome da trebamo raditi ne samo na konvergenciji ekonomskih i monetarnih politika, već da se moramo posvetiti i socijalnoj politici. Rekli ste i da ne Europska unija ne može imati budućnost ako ne uključimo i socijalne dinamike različitih zemalja članica. No istovremeno ste pohvalili i mjere poduzete u vašoj zemlji i zemlju koja će uskoro ući u eurozonu. No niste nam ništa rekli što se dogodilo sa siromaštvom u vašoj zemlji o 60% stopi siromaštva niste nam ništa rekli o nezaposlenosti koja je drastično porasla. Moj kolega Simon vam je ranije rekao da ste doista, zapravo njemu ste rekli da ste stvarno pogrešili. Možete li nam reći koje ste to pogreške napravili i koje ne biste više ponovili? Što ste iz njih naučili? Oprostite, moram vas prekinuti. Jā, tad, kas attiecas uz šo eh, jautājumu par uh, Latvijas... Odgovorio eh, bih što se tiče latvijskog iskustva. Da... Smo unutar vlade donijeli odluke kojima je Latvija prebrodila financijsku i gospodarsku krizu. Istina, koristio se i međunarodni program za rješavanje državnog duga, no u tom trenutku nas je posao bio hvatiti se u koštac sa problemima u zemlji i te probleme smo naslijedili od prethodne vlade. Dakle, morali smo se povratiti rastu stvaranja novih radnih mjesta što je prije bilo moguće. A to smo u velikoj mjeri uspjeli. 2009. imali smo e, recesiju 10%, tako da zapravo izlazak iz takve velike krize, to nije nešto što možemo učiniti bez velikih posljedica. No mi smo željeli izaći iz krize što je prije moguće kako se ti problemi ne bi razvukli na predugo razdoblje. Kada gledamo posljedicu na socijalne politike, usprkos svih naših rezova, uspjeli smo e, dovesti jednu mrežu socijalne zaštite koja je u našoj zemlji bila uspješna. Proveli smo program sa privremenim radnim mjestima, također smo pružali zdravstvenu skrb onima koji si nisu mogli priuštiti i proveli smo dakle cijeli niz mjera. Zahvaljujem sljedeći govornik, gospodin Bernd Luke, u ime konzervativaca reformista. Gospodine Dombrovski, rekli ste da je euro uspjeh, a i da nije kriv za nezaposlenost u eurozoni. Nedavno su se sastali dobitnici Nobela nagrade za ekonomiju u Lindau. Christopher Sims, James Murray i Peter Diamond su rekli da je e, da se eurozona neće moći oporaviti ako euro i dalje postoji. Vi ćete eh, vjerojatno reći da bolje znati i da ne smijemo precijeniti lovce. Ali što bi bilo kad bi oni imali pravo? Onda bi moglo doći do toga da i neka zemlja nakon duge stagnacije izađe iz eurozone ako se zauzmete kao povjerenik da se ugovori e, tako promjeni da je to legalno, da zemlja može izaći ako to želi i ako je vaš odgovor ne i e, nećete se za to zauzeti, e, koje imate pravo da spriječite zemlju koja želi izaći da to i učini? First, prije svega što se tiče eura i ove tendencije da se euro eh, okrivljuje za sve, uključujući svjetsku financijsku gospodarsku krizu. Dakle, već sam nekoliko puta odgovorio na to i preći ćemo sada na ovaj drugi dio koji se tiče ugovora. Znamo kada se raspravljalo o Lisabonskom ugovoru da je, su se provodile rasprave o pravu države članice da napuste Europsku uniju, što prije nije bilo predviđeno ugovorima. I sada tako nešto postoji u ugovorima. U pravu ste, a trenutno nije predviđeno pravo da države članice eurozone smiju napustiti euro, e, osim ako prije toga ne započnu postupkom napuštanja Europske unije. Namjera Europske komisije svakako nije da se iznose ovakvi predlozi politika, no ukoliko dođe do promjene ugovora i zahtjeva neke države članice za takvim odredbama, to je nešto o čemu države članice svakako mogu raspravljati, jer države članice koje ratificiraju ugovor, ukoliko to žele, mogu i ukoliko dođe do zahtjeva države članice, e, vjerujem da bi Europska unija svakako pružila nužnu tehničku potporu i da bi to bilo moguće. No to nije namjera e, naše komisije. Pitanje govornika da li biste vi osobno to podržali? Kao što sam rekao, ukoliko bi došlo do zahtjeva države članice u tom smjeru, komisija bi svakako mogla pružiti tehničku pomoć. U svakom slučaju jednoglasnost je nužna za izmjenu bilo kakvog ugovora. Sljedeći govornik je Nils Torvalds u ime Aldea. Zahvaljujem predsjedatelj predsjedatelju i dobrodošli gospodin dobrovski s ovom veselom društvu. U uzvodnim izjavama spomenuli ste važnost strukturnih reformi, kao što je bio slučaj u Latviji, spomenuli ste fiskalni pakt, stabilnost raktu, pakt o stabilnosti, pakt dvije mjera, pakt šest mjera. No u jednom odgovoru ste spomenuli, citiram, nužnost revizije e, ovih instrumenata i usmjeravanja njihove važnosti. Dakle, to usmjeravanje bi moglo biti dobra, loša stvar. Dakle, kada kažete usmjeravanje, to doista ne govori mnogo. Da li biste, jer se radi o važnom pitanju, da li biste mogli malo detaljnije nam reći e, na koji način biste, dakle, usmjerili te instrumente? Dakle, znamo da Europska komisija je obvezna prema zakonodavstvu pružiti reviziju paktova dviju i šest mjera do kraja ove godine, čak do sredine prosinca ako se ne varam, što znači da zapravo taj proces već je u tijeku. I to će se, ovdje će se zapravo raditi više u jednoj reviziji prethodnog razdoblja, dakle analize prvih, prve godine funkcioniranja paketa dviju i šest mjera i na temelju te revizije temeljit će se prijedlozi bilo kakve promjene politika. Dakle, to će biti sljedeći korak nakon ove prve revizije gdje će biti nužno analizirati postojeću situaciju. A što se tiče tog usmjeravanja, tu sam više mislio na to da trenutno imamo određeni broj postupaka i cijelo makroekonomsko upravljanje je bila vrlo složena stvar i nešto što je teško bilo objasniti državama članicama i samim građanima. Dakle, imamo pakt o stabilnosti i rastu e, sa svojim korektivnim i preventivnim stupom. Imamo i europski semestar unutar kojega možemo iskoristiti postupak za proceduru za makroekonomske ravnoteže koja ponovno ima korektivni i preventivni stup. Isto tako imamo unutar pakta za stabilnost i rast i proceduru, proceduru prekomjernog deficita koji je sada promijenjen da se ne uzima obzir samo, ne uzima obzir samo prekomjerni deficit nego i prekomjerni dug, a države članice moraju izvještavati o, o svim tim nadzornim mehanizmima i to bi zapravo trebalo sagledati kao jedan sustav i vidjeti na koji način bi se moglo, mogla olakšati situacija po pitanju izvješćivanja državama članicama, dakle izvještaja o svim tim procedurama i također pokušati izbjeći moguće e, nesukladnosti između tih pojedinih procedura. Zahvaljujem sljedeći govornik Patrik Hvala predsjedniče. Svi znaju da je Lisabonska strategija e, propala. Ona nije dovela do smanjenja e, nezaposlenosti. Ne vidimo rezultate E, do kraja lipnja 2012. Ne trebamo li iz toga izvući zaključke te promijeniti politiku za izlaz iz krize? E, trebamo socijalni razvoj, razvoj ljudskih resursa. Um, Umjesto e, instrumenta koje sada imamo, E, euro ne treba promijeniti za mora postati e, instrument za suradnju i investicije što se tiče pitanja o Lisabonskoj strategiji Europe 2020 znamo da se upravo pripremamo za reviziju Europe 2020, jer kada je osmišljena, on, to je zapravo bilo prije same krize eurozone i jasno da ovoj reviziji moramo uzeti u obzir ono što smo naučili iz krize, uključujući i potrebu za boljom ravnotežom između ekonomskih i financijskih te socijalnih politika i onih koji se tiču zapošljavanja. To je jasno. A to bismo trebali učiniti unutar revizije tog stupa programa Europa 2020. Također ste spomenuli mjere za zaštitu okoliša. Ako pogledamo Europa 2020, e, upravo što se tiče ciljeva zaštita okoliša, čini se da smo najbliže ostvarenju upravo tih ciljeva, no svakako bismo trebali nastaviti raditi na tome i nakon ovog programa, ako govorimo o ciljevima zaštite okoliša, zapravo su preostali ciljevi unutar Europa 2020 samo indikativni ciljevi, a ciljevi takozvani 2020-2020 su pravno obvezujući za države članice. Dakle, oni koji se tiču zaštite okoliša, smanjenja emisije plinova i tako dalje. I na tome sve države članice rade, rade na provedbi. Što se tiče eurozone kao instrumenta za investicije, mogu samo spomenuti ovaj prijedlog od investicijskog paketa od 300 milijardi eura u nadolazeće tri godine. Hvala. Zahvaljujem, došli smo na pola puta u našem zaslušanju. Predsjedanje e, prepuštam svoje kolegici Marijeti Ulskog u ime odbora za zapošljavanje. Zahvaljujem, ja dajem reč Monika Vani u ime zelenih. Hvala predsjedniče, povjerniče. Htjela bih e, odgovor na pitanje e, za demokratsku demok e, legitimaciju europskog semestra. E, sada Europski parlament nema legislativnu funkciju u nadzoru europskog semestra, niti za nekim inicijativama. Njegovi se savjeti ignoriraju. Jeste li za to da ovakva međuinstitucionalna suradnja bude bolja, pri pripremama e, e, izvještaja o godišnjem rastu. Moje drugo pitanje se tiče e, uključivanje civilnog društva u europski semestar. Već je prijašnja komisija je obećala smjernice kako ćemo civilno društvo uključiti i to bolje u europski semestar. I predsjednik Juncker je također to obećao za sljedeći saziv E, hoćete li izdati takove e, smjernice? Kakove ćete konkretne mjere e, za to predložiti, naročito u okviru ekonomskih prioriteta? Zahvaljujem na ovim pitanjima. Što se tiče interinstitucionalnog sporazuma, prva stvar na koju smo se trebali sredotočiti je suština. Dakle, vidjeti što suštinski moramo učiniti kako bismo poboljšali dijalog između Europske komisije i Europskog parlamenta i isto tako između drugih europskih institucija i nacionalnih parlamenta i vlada država članica i doista se usredotočiti e, suštinski na ono što želimo postići i kao, sam kao zastupnik Europskog parlamenta e, vrlo sam spreman uključiti se u to i raditi u smjeru smislenih konzultacija, suradnje e, koji će doista imati utjecaj na donošenje odluka. Što se tiče e, okvirnog sporazuma, da li bismo trebali to učiniti unutar postojećeg okvirnog sporazuma između Europskog parlamenta i komisije ili bismo trebali stvoriti novi okvirni sporazum samo za europski semestar, to je nešto o čemu mislim da moramo raspraviti nakon što se dogovorimo o samoj suštini. Dakle, kada vidimo gdje želimo doprinijeti i sudjelovati u donošenju odluka unutar europskog semestra. E, što se tiče uključenosti socijalnih partnera, već sam spomenuo nekoliko zamisli mislim da ćemo zajedno sa socijalnim partnerima morati nastaviti raditi na tome i razvijeti. Ali vidi mogućnost bližeg, snažnijeg uključivanja partnera na razini Europske unije unutar godišnje ankete rasta ili pripreme toga i na nacionalnoj razini tijekom dubinske revizije za pripremu preporuka, konkretnih preporuka za države članice. Hvala. Marko Zani, Hvala vam. Htio bih se osvrnuti na nešto što je spomenuo i kolega Ljuke. To je zapravo pitanje o tome da ne psi, o tome da zemlja izađe iz eura. Koncentrirao bih se na dvije stvari. Prvo se odnosi na ulazak u eurozonu, zatim različiti zakonski propisi koji postoje u određenim zemljama. E, Ujedinjena kraljevina i Danska imaju sporazume po kojima ne moraju ući u eurozonu, no sve ostale zemlje kada ostvare konvergencijske kriterije, morati će postati članice eurozone. To je prvo pitanje. A drugo pitanje, kad govorimo o zakonodavstvu o izlasku iz zona eura, moramo, time se mora pozabaviti e, vijeće. No 25. svibnja europski građani su jasno rekli svoje mišljenje. Europski građani su tražili referendum o euru. Hoćete li ignorirati taj glas i jednostavno prepustiti lopticu vijeću ili ćete izvršiti pritisak na vijeće kako bismo došli do ovakvog zakonodavstva? Isto tako posjećam vas da e, je reforma Europske ekonomske monetarne unije jedna od deset, jedno od deset prioriteta koje je naveo gospodin Juncker. Što se tiče raznih okvira za razne države članice. Znamo da Danska i Velika Britanija imaju opt-outs, da mogu iz toga izaći. To su dobile dok je eurozona tek stvarana ali za nove države članice koje su se pridružile e, u 2004. E, nema tih opt-outa. To nije e, samo opcija, već obveza za nove države članice da se pridruže eurozoni kada ispune mastriške kriterije. Ali naravno znamo da nove države članice imaju razne pristupe tome, većina ih se već pridružila eurozoni, a neke zemlje koje imaju oscilirajuću e, deviznu e, klauzulu, za te zemlje one moraju učvrstiti svoju valutu i e, moraju imati instrument kako utjecati na svoje gospodarstva. E, da su se zemlje e, pouzdjele na taj instrument, onda bi bilo došlo do promjene politike. Što se tiče promjene ugovora i mogućnost e, da zemlje napuste eurozonu, kao što sam već rekao, to je nešto o čemu moraju raspravljati članice Europske unije i e, moraju promijeniti ugovor kao što je bilo slučaj sa e, ugovorom iz Lisabona i mogućnošću napuštanja Europske unije. E, naravno da to Europska komisija to neće aktivno podržavati <laughs> ili poticati. Hvala lijepa. Markus Ferbar iz Pučana. Hvala lijepa, imam dva kratka pitanja Eh, implementacija europskog semestra, koje su vaši prijedlozi, kako ćemo obveze eh, specifičnih preporoka za eh, zemlje. Mala i srednja poduzeća, kakve tu mjere predlažete, koje ćete mjere uvesti za mala i srednja poduzeća kako bi se ona mogla poticati i oporavljati? Hvala lijepa gospodine Ferber. U prvom redu što se tiče specifičnih preporuka za zemlje članice, moramo primijetiti da implementacija tih preporuka nije onako dobra i uspješna kao što bismo željeli, između 10 i 40% naime. E, ocjena Europskog parlamenta je 18%. Ali Jasno je da ne možemo tu imati nekih sankcija. Nije to naša namjera. Ovdje bi bila ideja da ojačamo vlasništvo e, specifičnih preporuka za zemlje članice. Da e, dublje e, porazgovaramo o tim preporukama sa zemljama članicama i socijalnim partnerima isto tako o operativnim programima i fondovima e, kako bi e, to bilo u skladu sa specifičnim preporukama za zemlje članice. Također i makroekonomska uvjetovanost će tu biti važna. Europska komisija naravno nakon prve eh, runde i druge runde može biti specifičnija i preskriptivnija u tim preporukama i dati neke ciljeve ako se e, zemlje ne budu držale preporuka e, i ako to do, dolazi dovede do makroekonomske neravnoteže onda ćemo poduzeti određene mjere e, mala i srednja poduzeća ja odgovaram na bilateralnoj osnovi hvala Jugnas Fernandez iz Socijalista i Demokrata. Hvala vam predsjedateljice, dobrodošli gospodine Dombrovski. Svi se slažemo da zajednička valuta može dovesti do takozvanih freerider eh, ponašanja država koje izdaju dugove. Upravo zbog toga imamo pakt o stabilnosti i rastu. No postoje i druga neprilična ponašanja u monetarnoj uniji kada države sa pozitivnom bilancom dovode to do neodrživih razina i izbjegavaju aprecijaciju svojih valuta, dovode do e, neodrživih štednji i to je onda ima štetne učinke na cijelu Uniju. Takvi učinci stvaraju neravnotežu No, do sada europski semestar e, nije da posvetio istu važnost deficitima i suficitima. Smatrate li da bi eurozona trebala imati globalnu viziju u svojim e, specifičnim preporukama za zemlje članice i planirate li poduzeti određene mjere za zemlje koje imaju suficit u, na tekućem računu? Oh, uh, uh, dakle, pitanje se tiče o bilanci i tekućem računu, deficitu tekućeg računa i, i suficitu tekućeg računa. A dok uh, visoki deficit pokazuje naravno da postoje problemi unutar zemlje, da postoje problemi konkurentnosti, izvoza, što je nešto e, čime se trebamo pozabaviti. To je indikator koji e, zabrinjava. E, naravno shvaćam da taj deficit znači suficit u nekim drugim zemljama. Mislim da bi trebalo tu unijeti više ravnoteže među zemljama. U tom smislu jasno je da postoji e, prostor, a o tome razgovaraju ekonomisti, za više stimuliranja potražnje u tim zemljama. To je svakako dio ove jednadžbe. Naravno, kad gledamo razvoj eurozone, moramo gledati obje strane. Gledamo na deficit i kao i na e, zemlje suficita. Što možemo napraviti da stimuliramo potražnju u zemljama suficita? E, to je jasno povezano. Ulrike Trebezius iz ECR-a. E Izvolite. Ovdje sam, gospodine Dombrovski. Gospodine Dobromskis, vi važite kao prijašnji premijer Latvije e, koji je proveo važne strukturne reforme u svojoj zemlji. Željela bih znati e, da li ćete e, poduprijeti koncept podupiranja nezaposlenih treba pogledati uzroke te nezaposlenosti, e, loša politika, e, to ne možemo odgađati i stalno vući te uzroke e, ovakove krize. A, na primjer, neka, neke se zemlje onda kažnjavaju kao Njemačka. Latvija već provela ove reforme. Kako ćete E, provoditi e, strukturne reforme, kako ćete ih nadzirati. Drugo pitanje, kakve ćete dalje e, mehanizme transfera između zemalja Europske unije provesti? Hvala. Hvala lijepa na ovom pitanju. Što se tiče osiguranja, zajedničkog osiguranja nezaposlenih, to je jedna ideja o kojoj se razgovara i raspravlja u vezi s e, fiskalnim kapacitetom eurozone. E, u sadašnjem trenutku, to treba jasno reći, nema jasno konsenzusa o tome. I u svakom slučaju, ako budemo išli u tom smjeru, onda trebamo i e, promjenu ugovora. Bez te promjene e, to neće ići. Jasno je također da trebamo više solidarnosti, ali više solidarnosti ujedno znači i veću kontrolu i e, veću odgovornosti, veću odgovornost. To ide ruku pod ruku E, za sada ne, to ne dolazi u obzir u bliskoj budućnosti, e, ali s promjenom ugovora možemo o tome raspravljati. Što, se ti, što, što će napraviti nova komisija? To je da osigura da osiguranje nezaposlenosti u raznim zemljama članicama, da se to zaista koristi ciljano i da se e, obratimo problematičnim ciljnim grupama, naročito mladima. E, imamo ovu inicijativu za smanjivanje nezaposlenosti mladih. To treba iskoristiti. Ali naravno i stariji ljudi koji još nisu e, dostigli dob za umirovljenje. Na tome moraju raditi države članice. Hvala. Hvala. Jana Tom iz Aldea ima riječ. Hvala lijepa e, za e, e, gospođa Tajsan je govorila o socijalnim indikacijama europskog semestra. Socijalni indikatori su jako važni. E, Jean-Claude e, Juncker je također govorio o jačanju socijalne politike i implikacije raznih politika. Odnos između gospođe Tyson i gospodina Junckera, e, Što ćete napraviti sa socijalnim indikatorima? nije jako vjerojatno da će neke države članice e, dostići e, ciljeve europskog semestra. Kako ćete se time pozabaviti? Što se tiče socijalnih indikatora unutar europskog semestra, moram reći da se potpuno slažem E, sa e, predsjednikom Junckerom e, kao i sa povjerenicom Tyson o tome da treba ojačati ulogu indikatora. To sam nekoliko puta i sam ponovio ovdje. Radujem se što ću usko surađivati i sa predsjednikom Junckerom i povjerenicom Tyson na jačanju socijalne dimenzije kako bismo osigurali da ekonomske i fiskalne politiku e, su uže povezane sa e, socijalnim politikama i politikama zapošljavanja. Što se tiče situacije u raznim državama članicama, Ideja je da sve države članice, e, e, s njima se mora postupati e, na jednak način. Moramo koristiti i fleksibilnost pakta o stabilnosti i rastu ali moramo osigurati da države članice budu tretirane jednako. To je osnovno načelo i to mora biti transparentno. To mora biti i smjernica za države članice kako bi e, shvatile zašto se primjenjuje fleksibilnost ili ne. Kosta Dinka Kuneva iz GUEA ima riječ. Gospodine Dobronski, e, e, cijenite ekonomske mjere u zemljama u kojima se provode programi za fiskalnu sanaciju tu znamo da se mnoga prava ograničavaju uključujući i pravo na štrajk možete li odgovoriti sa da ili ne da slažete li se da se te mjere i dalje nastave E, trojka je zahtijevala da se takozvani lockout e, e, odbaci. Ja bih htjela znati kako ćete vi kao povjerenik dalje tjerati socijalni dijalog. Ne smijete govoriti samo o odgovornosti zemalja članica. Želja, željela bi čuti što ćete vi tu učiniti. Europska unija ima politički prioritet to je smanjenje siromaštva do 2020. A kao povjerenik ćete biti odgovorni za socijalnu dimenziju u sklopu eurozone. E, kako ćete e, poduprijeti građane e, koji se bore protiv siromaštva? kako ćete smanjiti e, siromaštvo kao što ste to učinili sa zaduženošću zemalja. Hvala lijepa na ovom pitanju. Još jednom, što se tiče programa, programskih zemalja, prvi korak koji moramo učiniti što se tiče trojke jeste da osiguramo da prijedlozi trojke e, e, ne budu ocjenjivani samo u pogledu e, ekonomskog i fiskalnog utjecaja već i utjecaja na socijalnu dimenziju. To je nešto što će nova komisija stvarno, na tome će stvarno inzistirati i stvarati mehanizme da se to osigura. E, spomenuli ste specifične zahtjeve trojke za Grčku. O tome sada e, ne mogu dati e, točan odgovor. Jasno je da ću biti voljan da o tome razgovaramo bilateralno jednom kad se budem e, detaljnije upoznao sa zahtjevima trojke u raznim zemljama članicama. Jasno je da kao potpredsjednik za euro i socijalni dijalog e, usko ću surađivati sa zemljama članicama, trojkom i tjerat ću dalje prioritete komisije e, e, radit ćemo e, dalje na utjecaju socijalne dimenzije. E, vas je kao iz zelenih. Hvala vam i hvala vam gospodine Dobrovski na svim vašim odgovorima do sada. Malo govorite, naravno da je teško doći do dogovora u kolegiju, no sada je nama važno da čujemo vaše mišljenje. Imam dva konkretna pitanja i zanima me baš vaše osobno mišljenje. Prvo je važnost socijalnih indikatora, spominjali ste ih, hvala vam na tome. No, želite li pokrenuti korektivne mjere ako zemlje članice ne budu ispunjavale te socijalne pokazatelje, na primjer u slučaju prevelike nejednakosti? Hoćete li pokrenuti korektivne mjere? Drugo pitanje, što se tiče eura, mislim da niste bili baš dovoljno jasni. Otvarate mogućnost da zemlja napusti eurozonu, a to otvara jako puno nejasnoće o vašem položaju. Stoga želim čuti od vas, hoćete li se zalagati za euro i raditi na tome da svi oni koji su sada u eurozoni ostanu u eurozoni? Eh, so um, thank you for this eh, question. So as regards eh, Hvala vam na ovom pitanju. Što se tiče prvog pitanja o važnosti socijalnih pokazatelja. Slažem se u potpunosti s onime što je rekla Marijan Tisan na njezinom saslušanju. Da se socijalni pokazatelji moraju uzeti u obzir u e, pripremi specifičnih preporuka za zemlje članice. Slažem se s njom u tom stavu i podržat ću njezine inicijative u tom smislu. Što se tiče sankcija, znate da specifične preporuke za zemlje ne, nemaju same po sebi korektivne, to jest kazne. U, to, u ovom slučaju, ako bude pretjeranih nejednakosti, i naravno socijalni aspekti bi morali imati veću težinu. Zatim o euru. Mislim da sam vrlo jasno rekao da to je nešto što komisija neće podržavati. Ako tražite moje osobno mišljenje, ja sam potpuno za euro i u Latviji sam vodio snažnu kampanju da Latvija uđe u eurozonu i unatoč vrlo teškoj situaciji u eurozoni morao sam objašnjavati zašto je korisno za Latviju da uđe u eurozonu, zašto je euro stabilna valuta, zašto euro ima dobru budućnost i zašto se vrijedi pridružiti eurozoni čak i u vrijeme krize. Te zašto je to dobra ideja za zemlju članicu Europske unije da se pridruži eurozoni. I uvijek sam bio jasan e, po tom pitanju i nastavit ću biti tako. A sada u ime e FDD-a, gospođa Gej. Hvala vam. Gospodine Dombrovski. Da čujemo nešto o socijalnom dijalogu, budući da nam je svima jasno vaše mišljenje o euru. Znate da socijalni dijalog mora uključiti i socijalne partnere. Dat ću vam jedan mali primjer koji se odnosi na moju regiju. Dolazim iz Italije, iz Umbrije. U Umbriji postoji jedno industrijsko postrojenje koje posluje već više od 130 godina. Ta je tvornica u vlasništvu grupe Thyssen i planiraju otpustiti 1500 zaposlenika. To znači da u sljedećih nekoliko mjeseci više od tisuću osoba će izgubiti svoje radno mjesto. Budući da ovdje sad razgovaramo o socijalnom dijalogu, hoćete li vi biti stvarni sugovornik ili ćemo nastaviti imati razmjene mišljenja između dvije stvarnosti koje su iznimno udaljene ili ćete stvarno nešto učiniti po tom pitanju, nešto konkretno? Uh, well, uh, thank you for this question. So on the uh, social dialogue, uh, of course. Hvala vam na ovom pitanju. Znate da se socijalni dijalog zapravo odvija na nekoliko razina, na razini Europske unije i na nacionalnoj razini. Što se tiče razine Europske unije, postoji prostor da se ojača socijalni dijalog između institucija i e, socijalnih partnera i mogu vam dati jedan primjer. U proteklih pet godina socijalni partneri Europske unije nisu dali ni jednu e, samostalnu, ni jedan samostalni prijedlog na e, razini Europske unije. Dakle, ni jednu neovisnu, ni jedan neovisan prijedlog. Tako da mislim da postoji prostor za jačanje socijalnog dijaloga i ja ću to naravno podržavati na nacionalnoj razini. Socijalni dijalog na nacionalnoj razini je prije svega u nadležnosti zemalja članica i socijalnih partnera. Ono što, Evrop, ono što Evropska unija može učiniti u svom postupku donošenja odluka jest u potpunosti uključiti nacionalne socijalne partnere u područja njihove e, nadležnosti. Naravno, ako razgovaramo o specifičnoj tvrtki i specifičnoj zemlji, time se moraju baviti nacionalni e, socijalni partneri i nacionalne vlade, a iz a Europska unija ono što može učiniti jest osigurati okvir koji će potaknuti socijalni dijalog, otvaranje radnih mjesta i rast. Thank you. Hvala vam, a sad gospodin Lenners iz eh, Pučana. Gospodine Dombrovski, hvala vam što ste došli. Drago mi je da ste ovdje kao vrlo uspješni bivši predsjednik vlade u Latviji. Vodili ste vašu e, zemlju van krize i u, Eurozu, i u eurozonu. I neki kolega ovdje spominju da niste odradili baš dobar posao. Što se tiče mog pitanja, jedan od najvećih izazova ekonomske i monetarne pitanje jest pronaći odgovor na simetrične šokove u zemljama članicama, a, bez da pritom stvorimo trajnu uniju prijenosa. I Europska komisija se do sada koncentrirala na mm, schemu za zajedničke, mm, zajedničko osiguranje za nezaposlenike, za nezaposlene. Imate li vi što za reći o tome? Hvala vam na pitanju. Kad govorimo o fiskalnom kapacitetu i o, apsorpciji asimetričnih šokova, i to je vrlo kontroverzna tema i stajališta se uglavnom znatno razlikuju. No, postoje neke inicijative koje se mogu provesti na razini Europske unije i koje mogu pomoći onim zemljama koje se koje imaju poteškoće. Neke od tih e, inicijativa su e, već pokrenute, poput na primjer inicijative za mlade i jamstva za mlade. To je nešto što doista moramo ubrzati i te moramo vidjeti na koji način možemo proširiti opseg tog programa, a možda ga i produžiti. To je jedan od najhitnijih gospodarskih problema s kojim se trenutačno suočavamo i moramo se time baviti na razini Europske unije. Mislim da je ta inicijativa jako dobra i da s njome moramo nastaviti. Zatim o promicanju ulaganja. Razgovaramo o paketu ulaganja od 300 milijardi eura, to sam već spomenuo, i možemo vidjeti na koji način će taj paket pomoći gospodarski rast i razvoj u svim zemljama e, članicama Europske unije, ali posebice u zemljama koje e, su u okviru programa pomoći. Morali bismo e, iskoristiti sredstva Europske unije na dakle jedan ciljani način kako bismo ostvarili ciljeve i strategije Europa 2020 te kako bismo koncentrirali e, korištenje tih sredstava u smjeru e, stvaranja novih radnih mjesta. Hvala vama sada gospođa Beres. Hvala. E, rekli ste da želite da euro bude uspjeh. vi ste spremni, spremni pratiti zemlje članice koje žele izaći iz eurozone. Um, um, uspjeh politike koju smo um, politike pokazuje da mnogi mladi ljudi napuštaju svoje zemlje nije zbog svog izbora već zbog toga što nije bilo mogućnosti inovacija, zaposlenosti i tako dalje. Govorili ste o fleksibilnosti E, pakta o stabilnosti i izvan strukturnih reformi. Možete li mi dati jedan primjer tih marži fleksibilnosti koje nisu bile e, zloupotrebljene od vaših predčasnika e, koji su bili povjerenici? Govorili ste o političkim greškama u svojoj zemlji pod vašom odgovornošću. E, dajte nam jedan primjer političke greške koju treba izbjeći u budućnosti. ja dobro, opet sam dobio tri pitanja. O situaciji u Latviji na to pitanje ću odgovoriti na latvijski. Dakle, da još jednom ponovim. Kada sam vodio vladu, preuzeo sam to mjesto u, um, u vrijeme krize Pokrenuli smo program kako bismo ponovno uspostavili rast gospodarstva. E, e, mi smo poticali gospodarstvo, investicije e, i s tim mjerama smo postigli to da dođemo u situaciju u kojem je Latvija postigla vrlo visoku stopu rasta. E, te probleme treba rješavati i to aktivno. Nemam sada previše vremena budući da je bilo više pitanja, ali ako će se pitanje pojaviti još kasnije, mogu e, posvetiti, volio bih više vremena zapravo posvetiti odgovoru na to pitanje. Postoji fleksibilnost u, u stabilnosti, postoji fleksibilnost koja se može koristiti. Tako da ako mi još netko bude postavio to pitanje, iskoristit ću dvije minute samo na to ili ćemo o tome razgovarati e, u dva oka. Oprostite. Uh, A sada riječ ima gospođa McIntyre iz ECR-a. Hvala vam. Kao što ste već i sami rekli, svjesni ste da mehanizmi za socijalni dijalog na razini Europske unije se mogu znatno razlikovati od istih mehanizama na nacionalnoj razini. Socijalni partneri e, imaju pravo na korištenje kolektivnih pregovora Ako socijalni partneri sklope jedan takav e, ugovor, vijeće može prihvatiti ili odbiti prijedlog, ali ne može izmijeniti. U prethodnom sazivu e, smo usvojili jedan izvještaj pod naslovom kako Europska unija može e, biti bolji okvir za nove tvrtke, za stvaranje novih radnih mjesta. I taj izvještaj je pozvao socijalne partnere da iskoriste alate za pametnu regulaciju da koriste alate za procjenu učinka u svojim pregovorima, te da predlože zakonodavne e, prijedloge komisiji. Biste li vi bili spremni na koji način bi e, oni mogli koristiti alate za pametnu regulaciju na razini Europske unije? Well, uh, thank uh, question. So, as regards... Uh, hvala vam na ovom pitanju. Što se tiče ugovora socijalnih partnera, oni imaju potpuno pravo pripremiti uh, samostalne ugovore i na nacionalnoj i na razini Europske unije I jednom kad je takav e, ugovor potpisan i socijalni partneri ga moraju e, pretvoriti u zakonodavstvo, komisija bi trebala na tome raditi, no naravno procjena učinka takvih ugovora, baš kao i bilo kakvog drugog zakonodavnog prijedloga, se mora provesti kako bi se pokrili različiti aspekti, počevši od gospodarskih, socijalnih, regulativnih i tako dalje, i kako bismo na kraju dana imali uravnotežen prijedlog i uravnotežen rezultat. Ja ću raditi sa kandidatom za povjerenicu gospođom Tyson, proučiti izvještaj odbora za zapošljavanje i vidjeti na koji način možemo pokrenuti cijeli taj sustav. Hvala vam. Hvala. A sada gospođa Laturanese iz Liberala. Hvala vam. ja također imam pitanje o socijalnom dijalogu. Do sada sam bila vrlo zadovoljna vašim, eh, vašim odgovorima o važnosti socijalnog dijaloga no, htjela bih se osvrnuti na nešto što se dogodilo na plenarnoj sjednici u srpnju kada je gospodin Juncker rekao da smatra potrebnim da se definiraju minimalne plaće u svim zemljama članicama i da će poduzeti e, korake u tom smjeru. No, prema ugovoru, a to ste vi već spomenuli, e, plaće su u nadležnosti zemalja članica. Tako da zanima me što vi možete učiniti kako biste osigurali socijalni dijalog i nadležnosti socijalnih partnera ako komisija bude pokrenula inicijative u vezi sa minimalnim e, plaćama? Hvala vam na pitanju. Što se tiče minimalnih e, plaća u svim zemljama članicama, to je prijedlog novoizabranog predsjednika gospodina Junkera i ja se slažem sa time. Morali bismo potaknuti sve zemlje članice da definiraju svoje minimalne plaće. A to možemo učiniti kroz e, specifične preporuke za svaku zemlju članicu. Te kroz dijalog sa zemljama članicama. Naravno, e, potpuno smo svjesni da postoje različiti socijalni eh, modeli socijalnih eh, dijaloga, posebice u nordijskim zemljama gdje je taj dijalog vrlo snažan. Eh, minimalne plaće se definiraju socijalni partneri. Tako da to sigurno nećemo učiniti protiv volje socijalnih partnera, ako postoji konsenzus među njima da tako nešto nije potrebno. No, no komisija će podržati, to jest potaknuti zemlje članice da definiraju minimalne plaće. Hvala, a sada Edward Kukan u ime Pučana. Zahvaljujem. Sjećam se jednih, jednog od vaših pisanih odgovora u kojem ste rekli da ćete potaknuti države članice da svoja tržišta rada učine otvorenim, uključivijim i reaktivnijim. Želio bih vam reći da europsko stanovništvo stari i moramo zajamčiti onima iznad 50 godina i onima koji su socijalno i gospodarski aktivni da se protiv njih neće diskriminacija vršiti na tržištu rada. Kako biste se dakle vi pobrinuli da se takva aktivnost uzme u obzir, razmotri i da se razmotri staranje stanovništva, da kako se možete pobrinuti da dođe do učinkovite suradnje između socijalnih partnera u tom smislu. To su moje pitanje i želim vam sve najbolje u vašem budućem radu. Zahvaljujem gospodine Kukan. Što se tiče tržišta rada i starenja. Starenje je jedno jedan, jedan od glavnih izazova eh, pred europskim socioekonomskim modelom. Jasno je da je lakše održati socijalni model poput ovoga uz stanovništvo koje rasta, ili barem stanovništvo sa stabilnom dobnom strukturom za razliku od onoga gdje je stanovništvo stari. Dakle, jasno je da moramo razmotriti kako ćemo prilagoditi svoje socijalne sustave, sustav zapošljavanje, stvarnosti, a ta je da Europa stari. I u tom smislu vrlo je važno promicati i poticati to da ljudi ostanu na tržištu rada ukoliko mogu i isto tako pružiti ciljanu potporu onima koji su u dobi pred mirovinom i koji često imaju poteškoća u pronalaženju radnih mjesta. Dakle, omogućiti preosposobljavanje e, u skladu sa zahtjevima dobne skupine i mogućnostima tržišta rada kako bi ti ljudi doista mogli ostati aktivni što je duže moguće i to što je aktivni moguće na tržištu rada. No, ovo je vrlo ozbiljan izazov i ta izazov će biti s nama godinama, desetljećima i svi ćemo morati zajednički raditi kako bismo pronašli e, reakciju na to kroz naše politike. Zahvaljujem Juta Štajndruk u ime socijalista demokrata ima riječ. Gospodine Dobroskis, jedno pitanje o, o upućivanju radnika. Ne, možda nisam dobro shvatila prijevod. E, gospođa Tisen je rekla da socijalni indik, e, pokazatelji moraju biti ravnopravni u Europskoj uniji. E, vi ste govorili o uvođenju jačih mjera. U zadnjem razdoblju je Evrop, Europska komisija okvirni spor, sporazum promijenila o zapošljavanju e, i to nije potpisano. E, uloga socijalnog dijaloga je time stavljena u pitanje. E, kada ćete taj sporazum proslijediti vijeću? Zahvaljujem, gospođe Dakle, tri pitanja. Prvo, što se tiče upućivanja radnika u inozemstvo, odnosno direktive koja se time bavi. Slažem se s onim što je već rečeno na saslušanju Marijan Tisen, da će Europska komisija imati jednu ciljenu reviziju koja će se baviti direktivom upućivanja radnika kako bi se pozabavila opasnošću, mogućnošću socijalnog dumpinga. To primjerice uključuje područja e, interpretacije minimalne plaće u državi članici domaćinu i također se bavi određenim rupama gdje se pojavljuje mogućnost za izbjegavanje ili pogrešnu interpretaciju direktive. U svakom slučaju u potpunosti podržavam ovu inicijativu Marijan Thyssen i podržat ću je u njenom radu. Zatim što se tiče socijalnim i ekonomskim pokazateljima, e, to mi je pitanje već jednom postavljeno i podnovo, potpuno se slažem sa prijedlogom Marijan Thyssen i spreman sam ga poduprijeti e, kada ga ona iznese. E, ako to možda nisam sročio na isti način kao ona, ispričavam se. A što se tiče direktive koja se bavi frizerkama. Dakle, ovdje se radi jednom sektoralnom autonomnom sporazumu i Europska komisija je na zahtjev socijalnih partnera pripremila potrebno zakonodavstvo, spremna ga je predložiti, a istodobno smo zaprimili i zahtjev iz deset država članica da do tog prijedloga ne dođe. Isto tako i od Europskog parlamenta, ne od svih klubova, ali načelno jest taj prijedlog prihvaćen u parlamentu. Dakle, mislim da moramo surađivati s državama članicama kako bismo se pobrinuli e, da kada započnemo raditi na ovom zakonodavstvu da se njega na kraju i usvoje. Jer trenutno je to odbilo deset država članica, e, među njima i one e, koje na koje načelno ne bi sumnjali da se bave socijalnim dumpingom ili da bi zauzela takve stavove. Zahvaljujem. Otmar Karas u ime Pučana, izvolite. E, kandidat za potpredsjednika, dobro došli. E, I hvala e, što ste nam toliko pojasnili ove preporuke Europske komisije, uključujući i ono što ste rekli o trojki. To je vrlo važan instrument, ovo zajedništvo e, je važno za građanska prava. E, to treba primjenjivati. Pitam vas, e, koje daljnje korake treba poduzeti da bi se produbila solidarnost, monetarna solidarnost? Da li ste za proširenje monetarnog fonda? E, da li će to biti e, osnova za daljnji socijalni dijalog. Zahvaljujem gospodine Karas. Podesta pitanja. Dakle, što se tiče počet ću iz sredine, što se tiče e SM-a, odnosno Europskog monetarnog fonda budućeg, znamo da je u početku došlo do rasprava o Europskom monetarnom fondu. Nisam nedavno čuo da se o tome govori. Dakle, stabilizacijski mehanizam ESM e, postoji, tu bismo trebali se srednjeročno koncentrirati na tome da ga se dovede smjesti unutar okvira načela zajednice. Trenutno je on unutar okvira međuvladinog rada, a mi bismo trebali na raditi na odgovarajućoj promjeni ugovora da ga se stavi pod nadzor zajednice. Mislim kao načelni pristup, to sam već ispomenuo, da bismo trebali raditi što je više moguće zajednički unutar okvira zajednice. I mnogo ovih međuvladinih stvari zapravo bismo trebali pokušati staviti unutar okvira zajednice. Ovo se također tiče pitanja makroekonomskog upravljanja. Već sam spomenuo, to je složeno pitanje, no imamo različite razine i različite procedure unutar makroekonomskog upravljanja i trebali smo ih pokušati pojednostaviti i dobiti sveobuhvatniji, jedan univerzalni i lakše razumljiviji okvir. A za to je potrebno na tome raditi unutar naše revizije, a naravno u bliskoj suradnji sa socijalnim partnerima. Hvala. Zahvaljujem. Agnes Jungirius ima riječ u ime socijalista demokrata. Izvolite. Hvala vam. Pitat ću na njemačkom. Dakle, Govorili ste o ravnoteži između financijske, gospodarske politike kao i socijalne politike i odnedavno imamo sve više presuda Europskog suda koje se zagovaraju gospodarske slobode na uštrb socijalnog napretka. I te presude e, zapravo postaju već značajni presedani i nedavno je došlo do zabrinjavajućih presuda Europskog suda koje zabranjuju minimalne plaće za radnike tvrdeći da to nije moguće, da to ide protiv načela ekonomske slobode, dakle ukoliko je netko podugovaratelj neke druge države članice. No istodobno možemo vidjeti sve više praksi poput ugovori gdje se ne navodi broj radnih sati, e, lažnog zapošljavanja i tako dalje i tako Moje pitanje je kakav bi bio vaš pristup te tenzi između temeljnih socijalnih prava i ekonomske slobode s druge strane. isto tako što je sa jednim protokolom o socijalnom napretku. Dakle, hvala na tom pitanju. Što se tiče stanja stvari na tržištu rada. Tijekom proteklih godina, pa i desetljeća, stvara se svojevrsno dvoslojno tržište rada, I postoji cijeli niz novih zamisli, spomenuli ste ugovore koje spominju nula radnih sati ili lažno zapošljavanje, ili drugi način da se zaobiđe radno zakonodavstvo. To je nešto čime se svakako moramo pozabaviti i radeći zajedno s državama članicama poboljšati ovu fleksigurnost, da upotrebim tu riječ, tržišta rada, a istodobno pogledati koje rupe u sustavu postoje koje se upotrebljavaju kako bi se izbjegla izbjeglo zakonodavstvo tržišta rada i kako bi došlo do lažnog samozapošljavanja koje je primjerice jedan od stvarnih problema e, koji je sve prisutniji. Dakle, mi smo spremni raditi na tome i vidjeti kako tržište rada možemo, tržišta rada možemo učiniti e, jedinstvenijim, a ne imate ovakvu dvoslovnu situaciju gdje se neke vrlo dobro štiti, a drugi pak nisu uopće zaštićeni. Što se tiče odluka Europskog suda kao predstavnika Europske komisije, e, ne bih e, želio komentirati ili propitkivati odluke Europskog suda. Mislim dakle da ga moramo poštivati i provoditi njegove odluke, no istodobno vidjeti kako svoj naš okvir možemo učiniti boljim. Hvala vam, riječ ima Ivana Maletić u ime Pučana. Zahvaljujem predsjedavajuća, poštovani gospodine Dombrovskis. E, drago mi je što ste baš vi kandidat za potpredsjednika Europske komisije za ekonomsku i socijalnu politiku. Here <laughs> za ekonomsku i socijalnu politiku imate potrebno znanje i iskustvo a kao latvijski premijer pokazali ste da imate i potrebnu hrabrost i odlučnost imala sam prilike raditi sa dosta vaših eksperata koji su pomagali u republici hrvatskoj tijekom pregovora u provedbi reformi i pripremama za eu fondove te sam se osobno uvjerila u profesionalnost i visoku razinu znanja i kvalitete latvijske administracije pa vam na tome čestitam. a sad dva pitanja i will ask you in english how you intend to achieve better connection between kako ćete postići e, bolju povezanost između specifičnih preporuka za zemlje i e, apsorpcije fondova imate li ideje kako riješiti probleme iz e, preljevanja sredstava iz europskog proračuna u zemlje članice jer to je jedan od problema Zahvaljujem na pitanjima. Što se tiče boljeg povezivanja posebnih preporuka za državne članice i kohezijske politike, to je zapravo mm, nešto što se trenutno uvelike provodi. Države članice pregovaraju o svojim e, partnerskim sporazumima i operativnim programima sa Europskom komisijom i jedan od prioriteta komisije tijekom tih pregovora je pobrinuti se da kohezijsko financiranje prati posebne preporuke za države članice i da je usmjereno ka tome da se postigne bolji gospodarski razvoj, veće stvaranje radnih mjesta, isto tako da se bavi socijalnim problemima. Dakle, Europska komisija uvijek naglašava i ulogu Europskog socijalnog fonda ovdje i mogućnosti da se, ga se iskoristi za bavljanje socijalnim problemima u pojedinim zemljama. Što se tiče isplata, to zapravo ide van mog područja odgovornosti, možda bi se više e, gospođa Georgijeva time mogla pozabaviti, ali istina je da smo suočeni sa ozbiljnim problemom gdje vijeće blokira isplate i pokušava e, u godišnjem proračunu ići ispod iznosa koji su dogovoreni unutar višegodišnjeg financijskog okvira. A s obzirom na interinstitucionalni sporazum, mi bismo trebali inzistirati i parlament i komisija da i vijeće doista poštuje ovaj interinstitucionalni sporazum i da se ne stvara ovakva kriza što se tiče isplata. To je doista ozbiljno pitanje. Zahvaljujem. Javier Lopez u ime socijalista demokrata. Izvolite. Dobar dan. Kao što vjerojatno pa, dobro znate o planu oporavka koje je definirala trojka, um, uključivali su drakonske mjere smanjivanja javne uprave, imali su tragične socijalne posljedice. Postoje neke, rekli ste da u nekim zemljama je situacija mnogo bolja nego prije četiri godine, no niste spomenuli one u kojima je situacija posve suprotna. I sve to se provodilo bez e, demokratskog legitimiteta trojke. Predsjednik Juncker je obećao da će e, ocijeniti socijalni učinak tih planova reforme. Moje pitanje su kako će izgledati ti planovi ocjene socijalnog učinka. Drugo pitanje je Možete li nam osigurati da ovo neće ostati mrtvo slovo na papiru? I treće, ako nam neka ocjena pokaže da će određeni, e, određena reforma ili prijedlog reforme imati negativan socijalni učinak, hoćete li takav prijedlog povući? Dakle, tijekom ovog saslušanja već smo poprilično raspravljali pitanje odluka koje, koje su donesene u trenutku kada smo izlazili iz krize i mjere u kojoj je trojka utjecala ili nije utjecala na zapošljavanje i socijalne posljedice toga. Cilj nove komisije je ispraviti postojeće stajalište i donijeti odluke uzimajući u obzir ne samo financijsku održivost, već isto tako provesti i socijalne studije utjecaja. Predsjednik Juncker i gospođa Thyssen Oboje u ovome sudjelovati. A ja ću se svima surađivati kako bih se pobrinuo da ova obveza ne ostane mrtvo slovo na papiru. Hvala. Zahvaljujem riječ dajem Hans Beckeru u ime Pučana. Hvala predsjednice. E, kolega Dobrozevik kao austrijski e, član e, odbora za zapošljavanje e, pozdravljam ono što ste rekli o socijalnom dialogu i socijalnom partnerstvu u budućnosti politike Europske unije. Ali mnogi problemi leže u subsidijarnosti zemalja članica i njihove odgovornosti E, možete li nam nešto e, reći o pojačanje, pojačanju učinkovitosti, e, takozvani bench learning, učenje iz najboljih praksa država članstva, članica, da se to primjeni na druge države članice da, i da to postane obvezno za europsku politiku, da se to uvede kao pravilo. E, to ste e, primjenjivali u Latviji. E, Hvala vam na ovim pitanjima. Što se tiče subsidijarnosti, jasno je da je to temeljno načelo funkcioniranja Europske unije. da samo odluke i pitanja kojima se najbolje baviti na europskoj razini gdje postoji jasna dodana europska vrijednost da se samo njima i bavi na europskoj razini. Namjera komisije svakako u potpunosti se držati načela subsidijarnosti. Što se tiče razmjene najboljih praksi i preuzimanja iskustava drugih, to Europska komisija aktivno potiče e, kroz cijeli niz svojih inicijativa, primjerice o vještinama radnika, o profesionalnom osposobljavanju. I mislim da postoji određena vrijednost u tome da se ugledamo na njemečke i austrijske modele sustava e, dvojno, sustave dvojnog obrazovanja i da druge države članice vide postoji li kakvi elementi koji bi bili primjenjivi na njih same. E, jedan od jasnih problema s kojima se suočavamo na tržištu rada, među drugim stvarima, je i e, nepodudaranje vještina. Dakle, mladi stručnjaci koji proizlaze iz našeg obrazovnog sustava nemaju uvijek te vještine koje traži držište rada. Dakle, moramo pogledati bolju bolje usklađivanje vještina i zahtjeva tržišta rada. Hvala. Riječ dajemo Georgiju berinskom u ime socijalista. Izvolite. Hvala. Ja, kandidati za podpredsjednika e, di, e, direktiva o single private liability companies jasno zanemaruje e, jamstva za osnovna prava radnika, e, pravo na informacije, e, konzultacije i sudjelovanje u upravnim odborima. Ova situacija, da, da li se obvezujete da ćete povući ovaj nacrt direktive i da dadete konkretne prijedloge kako možemo zatvoriti ovu o, prazninu u direktivi. Da li ste spremni sa, na konzultacije sa socijalnim partnerima? I, hoćete li se obvezati da se to neće provesti ako se ne budu poštivala radnička prava? Hvala na ovom pitanju što se tiče E, vodećeg načela e, kao što je rečeno već nekoliko puta jeste e, jačanje koherentnosti između gospodarskih i socijalnih smjerova kako bismo zaštitili među inime radnika ne mogu u sadašnjem trenutku dati komentar e, o ovoj e, direktivi, ali stvar ću proučiti i savjetovati se e, sa povjerenikom, povjerenicom Tisen da bismo otkrili ove vrlo opasne praznine koje ste spomenuli Znamo da je predsjednik Juncker rekao da on vidi mogućnost u okviru e, programa REFIT, e, to jest e, u okviru boljih propisa da se povuku neki zakonodavni prijedlosi. Naravno treba razmotriti i ovaj prijedlog o kojem ste govorili. Sada ne mogu dati komentar o ovoj direktivi ali zajedno sa povjerenicom Tisen e, ćemo ovo pitanje proučiti. E, dati ću vam dodatne e, odgovore na bilateralnoj osnovi. Hvala lijepa. Eva Pavanova iz Pučana. Hvala gospodine Dombrovski, ja sam ovdje. E, vrlo mi je drago što ste ovdje kao kandidata za potpredsjednika. Susrela sam vas nekoliko puta na sastancima na vrhu gdje ste dobro govorili o reformama u svojoj zemlji u usvajanju eura. Moja zemlja, Bugarska, će slijediti ovaj pozitivan primjer. E, u, u e, izborima je moja stranka je pobjedila svog glavnog protivnika. E, recite nam e, koji je vaš stav o nečemu što je e, važno za evropski projekt i za moju zemlju. Dvobrzninska Europa se spominje već neko vrijeme, a naročito od početka financijske krize kako možete osigurati kao potpredsjednik da neće biti e, Europa e, gdje e, ćemo imati u eurozoni zapravo raspadanje Europske unije, te da će sve zemlje biti tretirane ravnopravno. Hvala. Hvala na ovom pitanju. U uvodnim napomenama sam rekao da postoji potreba da Europska unija se razvija koliko god je to moguće kao cjelina. To jest da se svih 28 zemalja članica razvijaju jednako. Eurozona mora biti otvorena za nove e, članice. Isto tako postoji potreba da se očuva e, efikasno funkcioniranje unutarnjeg tržišta Europske unije, to jest e, tržište Europe od 28 država članica. E, imamo politike i probleme koje, koje utječu na eurozonu, jer te zemlje imaju istu valutu. Istovremeno, eurozona ne smije postati nešto što je ekskluzivno, isključivo, što će podrivati E, unutarnje tržište Europske unije. One odluke koje se tiču unutarnjeg tržišta se moraju donositi na nivou svih država članica. E, nova komisija će se držati ovog načela. Hvala. Dajem riječ Marije Horni iz socijalista i demokrata. Gospodine Dombrovski, mislim da ako zaista želite nadići krizu onda moramo promijeniti prioritete. Mislim da glavni prioritet za sljedeći period mora biti, mora biti investicije i stvar, stvaranje radnih mjesta, a ne brza fiskalna konsolidacija. Možete li se obvezati da će to biti vaši prioriteti u sljedećem pregledu godišnjeg rada, rasta kao i za specifične preporuke za zemlje? Možete li nam pojasniti kako ćete e, koristiti e, fleksibilnost u paktu o stabilnosti i rastu za tu svrhu? Hvala lijepa na ovom e, follow-upu e, pitanja. Kao što je jasno rečeno u, mojem uvodu, prioritet komisije jesu investicije e, i rast. Na tom ćemo se E, na to ćemo raditi u sljedećem razdoblju. To je e, naglašavao predsjednik Juncker, e, ja sam i drugi kandidati za povjerenike. Fleksibilnost u paktu o stabilnosti i rastu. Imamo niz područja gdje možemo tu fleksibilnost koristiti E, morate, e, možete koristiti takozvanje waiver e, u zemljama nultog rasta ili u zemljama negativog rasta. Imamo jednu klauzulu za loša vremena koja uključuje ako to da nema prilagodbe imamo i klauzulu o strukturnoj reformi sa maržama sigurnosti koje možemo koristiti za strukturne reforme i što će dovesti do pozitivnih fiskalnih rezultata. imamo i takozvanu escape clause u kojem slučaju ćete prilagoditi fiskalnu prilagodbu ili e, neku drugu mjeru. E, imamo i druga područja fleksibilnosti. Na, u paktu postoje e, niz područja za fleksibilnost, ali to će se naravno primjenjivati jednakomjerno za sve države članice. Hvala lijepa. E, gospodin Langen će biti e, zadnji govornik. Hvala lijepa gospodine Dobromski. E, rekli ste pokazali ste u vlastitoj zemlji kako se provode reforme i štednje u proračunu. Imamo euro obveznice, daljnje zaduživanje i tako dalje sve su to recepti koji e, obećavaju, ali neće pomoći. E, e, imam jednako pitanje kao za gospodina Moskovića. E, u slučaju sukoba prema Moskovićiju i Domorovski tu ćete davati zajedničke prijedloge da li ćete se angažirati za E, istupanje iz eurozone član e, evropske e, eurozone mora postati i švedska koja ima sve preduvjete ali se nečka kako ćete se zauzeti za to da eurozona raste još hvala lijepa E, suradnja između mene i e, povjerenika Moskovićija. Kao što sam rekao, nastojimo, e, nastojat ćemo raditi kao tim, surađivat ćemo. Svoju ulogu gledam kao ulogu koordinatora, a ne kao nadzornika, supervizora i neko ko želi upravljati radom povjerenika Moskovićija Mm, mi smo o tome već razgovarali, e, uključujući i o temi e, vanjskog predstavljanja. Jasno je da e, povjerenik radi svoj posao, ali istovremeno postoji mogućnost da potpredsjednik da dade svoj input u ranoj fazi odlučivanja E, pa će to biti zajednički prijedlog. To će biti naše načelo i sada naši timovi e, rade e, na detaljnim opisima postupaka koje ćemo primjenjivati. U, to ćemo pripremiti u prvim tjednima našeg mandata. Što se tiče zemalja izvan eurozone, uključujući i Švedsku, znamo Eh, Švedsku, znamo negativni rezultat eh, referenduma. Naravno znamo eh, što kaže ugovor u, u tom pogledu. Komisija jasno ne može prisiliti zemlju da uđe u eurozonu. Eurozona mora biti otvorena E, ona mora biti otvorena za nove članice, ali mislim da nikoga ne možemo prisiliti da uđe u eurozonu. E, ja bih kao šveđanka rekla hvala na tome. E, hvala svim članovima na svim zanimljivim pitanjima a vama, gospodine Dobromski, hvala, hvala na odgovorima. Sada vam dajem pet minuta da date zaključni govor. Pet minuta prije no što zaključimo sastanak. Imate riječ. Poštovani članovi parlamenta, dragi kolege, u prvom redu bih vam zahvalio na ovoj mogućnosti da imamo ovu razmjenu mišljenja e, o nizu e, tema i pitanja e, koja sva zahtijevaju daljnji rad i follow up. Ja ću svakako usko surađivati sa Europskim parlamentom ja sam i sam europski parlamentarac e, moramo nastojati da se suočimo sa e, izazovima e, još uvijek vjerujem da vam dugujem jedan odgovor koji kritizirali su me što na to nisam odgovorio o greškama koje smo počinili u Latviji E, iskustvu Latvije u krizi. E, neka odgovor na možete naći u specifičnim preporukama za Latviju. Tu imamo niz politika za jačanje nezavisnosti u energetici, u rješavanju nejednakosti u prihodima, E, promjena porezne politike, jačanju pravosuđa, e, rješavanje nesolventnosti. E, to nalazite u preporukama koje je dobivala naša zemlja, koji pokazuju neke nedostatke koje je Latvija trebala riješiti. Mi imamo sada novu vladu, izbori su se e, desili prije dva dana. Mi ćemo raditi na tim preporukama i mm, e, nastojati riješiti ove ozbiljne izazove s kojima se Latvija sada suočava. Što se tiče rada nove komisije, moram naglasiti još jednom. To je nova struktura. E, nije sve još usuglašeno do posljednjeg detalja, ali nakon konzultacija sa kandidatima za povjerenike mi smo voljni da surađujemo, da radimo kao jedan dobar tim. Želimo to. E, ali naravno povjerenici e, imaju e, razne političke pozadine ali naš rezultat mora biti takva kako bi se Europa dalje razvijala i kako bi odgovarali na pitanje koji e, zabrinjavaju naše e, građane. Rast, e, rast plaća, zapošljavanje, dobar ekonomski i socijalni model. Još jedan put zahvaljujem na ovom saslušanju, radujem se što ćemo usko surađivati i u budućnosti. Hvala vam. Hvala lijepa. Samo nekoliko primjedbi o daljem postupku. Imat ćemo zajednički e, sastanak sa ocjenjivačima iz ikona. To će se desiti i u 7 e, sati e, u sobi ESP G2. E, mi ćemo se baviti raznim pitanjima koja su se javila u ovoj raspravi. U 10 sati ćete dobiti obavijest o tim konzultacijama. E, za komentare imate zadnji rok 9 sati danas na večer. Preporučuje se da samo jedan koordinator bude kontakta osoba. E, e, molim koordinatora za zapošljavanje da dođe ovamo, da se dogovorimo što ćemo napraviti u odboru za zapošljavanje. Molim dođite ovamo i eh, zahvaljujem vam gospodine Dombrovski, zahvaljujem svim članovima oba odbora eh, koji su postavljali inteligentna i fascinantna pitanja. Hvala.